Dear Želim otvoriti našu sjednicu sa točkom 11. Razmjena mišljenja na e, mirovni proces na Bliskom istoku. Pozdravljam gospodina Gentilinija, posebnog predstavnika za e, mirovni proces na Bliskom istoku, Pierre Moa i, posebnog izaslanika e, ministra vanjskih poslova za isto potre, doktora Armana Benmira, profesora za srednjoistočne studije na sveučilištu New York. Svi oni imaju veliko iskustvo na tom području. Nadam se da ćemo se dobiti dobru analizu onoga što se tamo događa. Da će nam dati analizu situacije i preporuke za put naprijed. E, identifikaciju tri glavna problema. E, u pomanjkanju kontrole gaze od strane palestinskih vlasti. Gospodin Gentilini ima koji je bio follow-up ovog izvještaja e, kvarteta. Kakvi su najnoviji događaje? Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, hvala lijepa predsjedniče. Mislim da je to vrlo dobra prilika. E, imamo Pjera Vimona i profesora Belmera da govore o tim stvarima u sadašnjem trenutku. Naravno da postoje mnoge stvari, ali bih se e, fokusirao na tri glavne točke koje su po mom mišljenju najvažnije. Ali ćemo naravno moći govoriti i o drugim stvarima u raspravi. U prvom redu da kažem nešto o važnosti toga da se više fokusiramo i jo, više nego prije na soluciji dvije držive, da očuvamo ono što, se, što imamo, da očuvamo tu mogućnost. Onda ću se dotaći raznih inicijativa kako bismo tamo stigli. E, e, spomenuli ste izvješće kvarteta četvorke, ali imat ćemo i izvještaj o francuskoj inicijativi e, koju će nam dati gospodin vimo a onda ćemo vidjeti što Evropska unija već čini i što može učiniti na rješenju problemena. E, pozicija Evropske unije je rješenje dvije države, sa dvije države. To podržava cijela međunarodna zajednica. E, e, to nije iznošenje poznatih činjenica ili nečeg očiglednog. Mi moramo sačuvati ono što imamo. E, sadašnji trenovi, trendovi i dinamika e, nisu baš ohrabrujući. Tu postoje razne stvari, razne opasnosti, e, pomanjkanje povjerenja među dvije strane. I imamo neke stvari koje se događaju u, na području suradnje na sigurnosti E, sporazum e, o energetici, ali obje strane se ne angažiraju dovoljno na te stvari. Ni činjenice na terenu ne idu u, dobrom smjeru. E, Federica Mogherini je intervenirala prošli tjedan, govorila na plenarki i rekla, govorila je o situaciji na zapadnoj obali Imamo domaće, e, domaća ograničenja s obje strane, e, što znači da postoje i druge stvari za koje e, se oni moraju brinuti. Dobro znamo da je, kakva je situacija u Izraelu, kakav je prostor za rješenje s obzirom na sadašnju koaliciju i Ramali imamo mnogo unutarnjih e, problema. Danas je Alfata e, e, započela sa svojom konferencijom. Vidjet ćemo što će nam dati na jasnoći. Na tom se također treba usredotočiti. Ima i drugih problema u regiji. No, a imamo i u Americi novu vladu što povećava nesigurnost E, to su okolnosti u kojima živimo. Stoga je više ne ikada potrebno da naglasimo da je to rješenje dvije države e, i da nema plauzibilne alternative. E, neki mlagi vođe Izraelci i Palestinci, čuo, slušao sam ih u jednoj važnoj inicijativi ovog parlamenta Naravno, e, ljudi gube nadu, e, ne vide da se išta događa u smjeru e, rješenja dvije države. Međutim, važno je da to guramo, da nastojimo preokrenuti sadašnje negativne trendove. Mm, imamo nasilje, imamo naselja u Gazi, sve to pojačava tenzije ali moramo raditi na poboljšanju životnih uvjeta. Gospodine predsjedniče, e, pitali ste o follow-upu. Mi nastojimo, e, guramo tu stvar, e, moramo provoditi preporuke. Trebaju se uzeti u obzir sigurnosna ograničenja i dalje raditi na tom pozitivnom rješenju. Važno je da e, e, e, ovaj izvještaj četvorke nam daje vrlo dobru analizu situaciju glavnih aktera. Imamo prijedloge kako ići dalje. To nisu male stvari. Govorimo o transformativnim koracima govorimo o osnaživanju palastinaca, uzevši u obzir zabrinutost zbog sigurnosti na obje strane moramo povećati svjesnost moramo ustanoviti mehanizam za rješavanje problema ali sve na kraju ovisi o političkoj volji to je stvarna situacija Prijedlog koji smo dali nije potpuno nov. Kod tko god pozna situaciju, Izraelci i Palestinci e, dolaze sa istim prijedlozima. Pitanje je onda kako e, ići dalje e, u smjeru tih linija, tih smjernica. To je važnost zajedništva na međunarodnom planu, zajedničkog stava. E, dvije države, to je rješenje. Jer ja ne vidim drugog e, vjerodostojnog rješenja. Plauzibilne alternative nisam čuo za ništa što bi me uvjerilo u to. Želimo li e, demokratski e, židovski Izrael, želimo li e, palestinsku državu, želimo li odgovoriti na legitimne aspiracije palestinaca? Odgovor je da. Ako je to slučaj, onda jedina, jedino rješenje jest dvije države. E, mm, mm, mm. rekao sam nešto o četvorci ali e, vjerujem da je regija e, ono mjesto na koje se trebamo e, fokusirati. Imamo razne inicijative, a poticaji su tu za obje strane da se kreću prema rješenju dvije države. Mi nastojimo doprinijeti radu Evropske unije u tom smislu ako e, dolazi inicijativa od regije, ona je može biti mnogo učinkovitija nego da dođe od međunarodne zajednice. E, stoga sam u stalnom kontaktu sa e, Egiptom, sa Saudijskom Arabijom, Jordanom, mm, Arapskom ligom. Nismo, nemamo obsesiju te regije i e, e, mi vidimo što se e, događa, vidimo da imamo i drugih hitnih problema u regiji, ali napredovati na, u palestinskoj stvari, sprečavanje radikalizacije u regiji, na tome treba raditi i tu moramo biti uporni. Moramo stalno poticati to pitanje na obje strane. Imamo i drugih inicijativa. Ove godine smo imali e, niz aktera koji su najavili da, da ih to zanima SAD, Rusi, Egipćani. Francuska inicijativa Pierre Vimo će zasigurno govoriti o tom. Evropska unija to podupire od početka. Jedan od dostignuća inicijative jeste da je pomogla na tome da ta, taj problem e, ostaje vrlo aktuelnim na međunarodnoj agendi. E, što radi Evropska unija i što ona može učiniti? moramo biti i dalje fokusirani na našim alatima, instrumentima kako bismo išli dalje, napredovali osim onoga što je napravila četvorka zajedno s našim međunarodnim partnerima. Mi radimo e, mnogo na terenu nijedan drugi međunarodni akter nema toliko mogućnosti da radi na obrazovanju, humanitarnoj pomoći, osposobljavanja e, zadrža, e, na tome da se zadrži e, zelena linija na karti, na angažiranju regije arapska inicijativa mi je nastojimo operacionalizirati e, posebni privilegirano partnerstvo koje je vrlo dobra osnova da angažiramo obje strane i e, da vidimo kako možemo pratiti e, obje strane da dođu do rješenja a moramo surađivati više no ikada s našim međunarodnim partnerima na osnovi dvije države i na osnovi onoga što zaista možemo učiniti kako bismo dali dodanu vrijednost e, u rješavanju problema. Evo, e, toliko sam htio reći, e, gospodine predsjedniče. Angažiranje, suradnja sa svima, sa međunarodnom zajednicom, novom administracijom u SAD-u, a naročito zajedništvo međunarodne zajednice oko koncepta dvije države. To će biti uloga Europske unije u nadolazećem periodu. Hvala lijepa. E, dajem riječ e, veleposlaniku Pieru Vimonu Francuska priprema sada jednu konferenciju o regiji, pa nam možda možete objasniti kako se to uklapa u rješenje koje nam je dala četvorka i u kontekst e, evropske europske vanjske politike. Možda ćemo saznati e, malo više o tome kako možemo dati dalje našu podršku. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. Hvala što ste me pozvali ovamo sa Fernandom Gentilidijom i profesorom Benmerom. E, počašće nam sam time što ste me pozvali. Fernando je već mnogo toga rekao i neću ponavljati što je on rekao. E, ja bih htio u prvom redu objasniti e, o čemu se radi u francuskoj inicijativi. A to je vrlo blizu onome što je Fernando rekao. govorio je o potrebi da se dade novi zamah rješenja e, sa dvije države. E, e, kako se cijeli mirovni proces kretao unatrag u posljednjih nekoliko godina i koliko moramo i dalje podržavati rješenje dvije države. To smo govorili i uvijek i pred niz godina. E, moramo toga biti svjesni. Moram podcrtati hitnost i važnost toga, pa bih dodao e, onim mnogim razlozima koje nam je dao Fernando, situacija na terenu, e, nadolazeća nova američka administracija i tako dalje. Tome bih dodao jedan element koji je važno zapamtiti. Mm, mm, E, e, jutro se razgovarali o Siriji. Istina je danas kad e, govorite s ljudima iz regije, bilo da su to vođe, civilno društvo, politički vođe iz raznih političkih skupina. Nitko ne govori više o mirovnom procesu i izraelsko-palestinskom sukobu. To više nije na vrhu popisa onoga o čemu govore mediji i političari. Govore o Siriji, Jemenu, Libiji, e, o e, zabrinutosti zbog e, radikalizacije koju svugdje zapažamo, ali ništa se ne govori o bliskoistočnom mirovnom procesu i upravo zbog te situacije su Francuzi e, se odlučili na tu inicijativu. Imamo dojam da je ta situacija jako opasna za interese sviju, ne samo dviju strana, već i za Europu i za međunarodnu zajednicu kao takvu. Mislim, osim toga, status quo može biti zbunjujući i dati nam dojam da smo u situaciji koja se može nastaviti, odugovlačiti se bez velike opasnosti, bez velike prijetnje za stabilnost. Ali stvarnost ide u suprotnom smjeru. To jeste važno i to e, je zadaća e, francuske inicijative da podsjete početi sve ako, da ako to ne shvatimo ozbiljno kao što smo to e, činili prije nekoliko godina da ćemo zapasti u mnoge probleme u e, sljedećim mjesecima i godinama. To je cilj francuske inicijative. Ona ima zapravo dva cilja. Prvo, E, da se rješenje e, sa dvije države opet stavi u međunarodnu agendu i da to bode opet predmetom javne rasprave i inicijativa. A drugo, isto tako, ne želimo se tamo zaustaviti, da e, to rješenje opet pokrenemo u pravom smjeru. Ne želimo novi proces, već tu imamo mnogo procesa nego da nastavimo na način koji nam e, dozvoljava da to rješenje sagledamo u svim procesima e, četvorka inicijativa zemalja u regiji e, drugih zemalja ad hoc odbor za vezu ad hoc liaison committee da naglasimo važnost e, rješenja e, dvaju država, da to rješenje opet oživimo. Ako gledate javno mišljenje o, tom rješenju, a to se e, napravilo i u Izraelu i u Palestini. Svi daju istu ocjenu. još uvijek je velika većina, to jest dvije trećine ispitanika su odgovorili da je rješenje dvije države e, jedina održiva solucija. Istovremeno ista većina kaže e, da to mora biti realistično da bude provedeno. Pa mm, mm, bi bilo naivno da rješenje dvije države e, je jedino rješenje. E, tu imamo plodno tlo za probleme krize, očajanje i tako dalje. I e, zbog tog smo razloga smatrali da naša inicijativa mora vratiti e, ovo rješenje u međunarodnu agendu. Naša inicijativa se malo razlikuje od svih ostalih u prošlosti ona ne pokušava da pod svaku cijenu ponovno pokrene e, pregovore dviju strana. E, trenutak još nije zreo za to. kad bi te dvije strane sad sjele za stol, to ne bi bilo jako produktivno. Radi se o tome da e, ne izmišljamo o, toplu vodu, već imamo mnoge procese, mnoge ideje, mnoga načela to već postoji, pa ne postoji stvarna potreba da ih ponovno e, izmišljamo ili udvostručujemo. Ne možemo nametnuti rješenje pod svaku cijenu. Stvarnost je tu, na terenu, između dvije strane znamo također e, da će doći uskoro nova američka administracija, a oni će trebati vremena e, da se snađu u toj situaciji, da nađu svoj put, a i drugi partneri možda žele učiniti nešto. Ne želimo nikako nametati rješenja. E, želimo da se svi slože i da imaju iste ideje. E, to jest da moramo opet obratiti pažnju tom problemu. Treći element jeste da ne želimo biti isključivi. E, od početka smo rekli ako drugi imaju dobre ideje koje žele e, provesti i predložiti, to će biti dobro došlo. Od kada smo e, pokrenuli tu inicijativu i kad smo dali zamaha e, rješenju sa dvije države, Fernando je isto na to se referirao. On, e, Rusija, bivša američka administracija, oni su se također uključili. Imamo vrlo dobar izvještaj četvorke. To je korisno za sve nas a sada, danas, dok ja ovdje govorim, e, palestinska strana je dala inicijativu da se ide dalje sa rezolucijom UN-a o naseljima. Naša inicijativa nikako nije željela sprečiti druge inicijative. Želimo biti e, koordinirani sa svima. Nama nije problem da se u to uključe i drugi partneri. E, ono e, čemu se mi nadamo kao konačni rezultat. Kao, e, u lipnju smo organizirali sastanak u Parizu unutar naše inicijative i smo evo organizirali sad, organiziramo sada e, još jednu konferenciju koja će se e, dogoditi prije Božića. Još ne znamo točan datum, ali uskoro ćemo ga znati. Ova će konferencija nastojati dati tri stvari. U prvom redu, jaki politički angažman svih sudionika – jaki e, politički angažman za rješenje dvije države mm, mm, i za načela koja, na kojem će ta solucija rješavati načela, smjernice, reference, e, referentni okvir, e, mm, bilo da je to rezolucija vijeća sigurnosti ili drugi dokumenti. E, imali smo pozivno pismo Jamesa Bakera e, na madridsku konferenciju. E, James Baker koji je tada bio državni tajnik. I sve je to važno. E, imat ćemo tu konferenciju na kojoj ćemo podsjetiti na sve te događaje. E, govorim također i o arapskoj mirovnoj inicijativi. Ona e, je danas u, u Čorsokaku, pa i njoj moramo dati novi zamah. Pokrenuti je opet, ona je važna ona e, postavlja temelje za moguće kompromise, e, moguća e, rješenja za regionalne aktere. Mislim da moramo naći način da se to dalje razvija. Ne pozivamo nijednu stranu da daje nove koncesije, jer oni zato za sada nisu spremni moramo opet pokrenuti arapsku mirovnu inicijativu. Ona je pokrenuta 2002. E, a od onda leži na stolu i e, nije se mnogo toga događalo u njoj. Drugo, moramo vidjeti kako možemo stvoriti e, dobre uvjete za praktične konkretne akcije i prijedloge koje bi stvorili dobru pozatinu, dobro okruženje koje bi dozvolilo da se e, ova e, solucija od dvije države opet pokrene i da dobije novi zamah. Kako možemo na tome raditi s partnerima, e, osigurati da međunarodna zajednica sudjeluje, kako možemo stvoriti dobro gospodarsko okruženje koje će nam omogućiti napredak. Moramo biti svjesni da kad govorimo o palestinskoj gospodarskoj situaciji, e, e, e, nismo tu u nekom čorsokaku, imamo brojke, imamo ciljeve, govorimo o javnom dugu, nezaposlenosti i tako dalje ti trendovi koji idu u krivom smjeru. To treba preokrenuti. Moramo vidjeti kako možemo pomoći palestinskim vlastima da pojačaju svoje državne e, kapacitete. Već dobivaju mnogo međunarodne pomoći, ali moraju se fokusirati na svoje stvarne potrebe tu e, surađujemo usko sa palestinskim partnerima kako bi oni dobili osjećaj vlasništva nad ovim procesom. Moramo ponovo rasplamsati javnu raspravu na obje strane. E, nekoliko civilnih organizacija e, na obje strane su izgubili povjerenje u rješenje dviju država ne znamo kako možemo ponovno pokrenuti javnu raspravu i ponovno zadobiti povjerenje. A treća stvar koju želimo, e, treći rezultat koji bismo željeli postići na ovoj konferenciji koja će, e, će se organizirati u sljedećih nekoliko tjedana jeste da imamo dobar follow-up nakon sastanka E, kako bi oni koji e, se zanimaju za mirovni proces bilo da su u vijeću sigurnosti u četvorci neki od naših glavnih partnera nova američka vlada ruska strana i drugi da će oni e, uskočiti i preuzeti tu vodstvo od francuske u toj inicijativi kako bi e, dobro rješenje e, se opet pojavilo na pregovaračkom stolu. Ne smijemo biti preuski u gledanju na stvari. Ako to radimo, onda ćemo vidjeti da, za, da je to danas najvažnija tema kojom se suočavamo, najveći izazov. Ako pokrenemo ovaj proces u pravom smjeru, onda postoji nada da će polako mirovni proces dobiti novu energiju i novi zamah. Hvala. Ovdje ću se zaustaviti. Uh, Hvala. Najljepša sada predajemo riječ doktoru Ben Meiru. Thank you so much. And we have seen so many hopeful... Vi ste dugo pratili cijeli ovaj proces. Vidjeli ste i uspone i padove, pa ćete nam možda nešto više reći o tome. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Veliko zadovoljstvo i čast mi je biti ovdje sa e, gospodom Gentilini i Vilmont. Imao sam priliku susresti se sa njima više puta i Cijenim njihov rad, slažem se sa većinom argumenata koji su dati danas. Ako mi dozvolite, ja bih se samo e, kratko vratio na načelo e, rješenja dvije države. Zbog čega govorimo o tome kao o jedinoj održivoj opciji? A to proizlazi iz načela suživota. Palestinci i Izraelci moraju živjeti zajedno, bez obzira na to da li se to njima dopada ili ne. To je neizbježno pod najboljim ili najgorim uvjetima. Znači, rješenje, ako ne postoji rješenje dvije države, onda suživot neće biti moguć, znamo da okupacija nije moguća e, vječno, te stoga dolazimo do zaključka da je suživot nužan i samim tim rješenje dvije države. Moramo se zapitati pitanje zašto nakon 50 godina, dakle od 67. godine ili unazad čak 70 godina, zašto još nismo došli do rješenja? To je jedno vrlo jednostavno pitanje na koje možemo tražiti odgovor. Ovdje moram podijeliti odgovor na pitanje na dva dijela. Prvi se tiče sadašnje situacije na Bliskom istoku. Imam dojam da bilo kakav napor nastavljanja pregovora između Izraela i Palestine danas tražiti od njih da nastave proces pregovora će propasti. Zbog čega? Pogledajmo situaciju u Izraelu i u regiji. U regiji. Izraelska vlada za sad ne želi rješenje dvije države. Pogledajte sastav izraelske vlade. U toj vlade imamo ministre koji veoma e, otvoreno govore o e, tome da se više ne smije govoriti o rješenju dvije države i o e, pripajanju zapadne obale. E, zbog toga mislim da vlada nije za to rješenje. Drugo, pogledajte oporbu u Izraelu. Danas ne postoji učinkovita politička oporba u Izraela u Izraelu koja bi se mogla suprotstaviti sadašnjoj vladi ili čak nakon 2019. godine kada istekne mandat sadašnjoj vladi. E, ljudi u Izraelu se sve više i više kreću ka e, centru ili desnici e, kao političkoj opciji. Zatim, spomenimo i arapske države. Današnje arapske države bi cijele E, raditi na sprječavanju sukoba između Izraela i Palestine, ali se više bave pitanjima unutarnje sigurnosti. E, zemlje Zaljeva i druge arapske zemlje e, smatraju da je Izrael na prvoj liniji u obrani protiv Irana i smatraju da izraelsko-palestinski E, sukob više nije tako hitan kao što je bio ranije. Što znači da iz njihove perspektive još uvijek nisu spremni ponovno sjesti za stol i zalagati se za ponovno pokretanje ovog e, procesa. Pogledajte i palestinsku vladu. E, tu danas nemamo stvarnog vodstva među palestincima koji bi mogli iznaći nužne nužna rješenja da se primjeni ova, ovo rješenje dvije države. Imate Hamas, eh, imate predsjednika Abasa koji jednostavno ne može učiniti ništa konkretno kako bi se išlo k ovom rješenju. I posljednje što želim spomenuti, to sam trebao reći na samom početku, to je stajalište nove vlade nove vlade, odnosno novo izabranog predsjednika Trumpa. Mi ne znamo e, kakvo stajalište će on zauzeti glede palestinsko-izraelskog sukoba, ali znamo jedno, predsjednik Trump se neće zalagati niti za jedan proces za koji ne zna da e, može biti uspješan. Dakle, on će vrlo oprezno procijeniti kakve su mu šanse uspjeha e, prije nego što ponovno e, se Sjedinje američke države uključe u neki proces pregovora između e, Izraela i Palestine. Također, ako želimo dakle oživiti e, ponovo ovaj proces pregovora. Znamo da Sjedinje američke države moraju tu pružiti potporu zbog jer inače taj proces neće ići u onom smjeru u kojem želimo da ide. Posljednje što želim spomenuti je možda najbitnije. E, o tome se vrlo malo govorilo ranije, a to je e, psihološka dimenzija ovog sukoba. Moramo shvatiti da bez obzira na ono što mislimo o konkretnim koracima koji se treba poduzeti kako bi proces napredovao, postoje psihološke prepreke koje onemogućavaju bilo kakve ustupke od bilo koje strane u ovom sukobu. Na koji način izmijeniti E, povijesni narativ, na koji način izmijeniti e, vjerski narativ, ideološki narativ. Obje strane su na neki način naučene na nešto drugo i danas nisu spremne praviti nužne ustupke jer im se stalno govori da neće dobiti rješenje koje žele. E, Izrael kaže da će Jerusalim ostati glavni E, grad Izraela da nikako neće pripasti palestincima. Palestinci govore suprotno. Također palestinci žele pravo na povratak. E, sve su to stvari koje se govori stanovništvu već godinama i kako bi ovaj proces pregovora mogao biti uspješan, najprije se mora promijeniti mentalitet ljudi. Bez toga nećemo doći ni do kakvog napretka, bez obzira na uloženi trud. Stoga predlažem da prije ponovnog odpočinjanja pregovora moramo razmisliti o procesu pomirbe. Za mene je ovo preduvjet za bilo kakav uspjeh u budućnosti. Proces pomirenja e, će odgovoriti na tri kritična pitanja. Najprije ponovno izgraditi povjerenje. Danas ne postoji povjerenje između ove dvije strane. Moraju se poduzeti određene mjere, ljudi moraju surađivati s drugim ljudima i moraju se poduzeti druge mjere kako bismo ublažili ovo nepovjerenje koje danas postoji između dvije strane. Drugo, postoji e, uzajamni osjećaj nesigurnosti. U bilo kojem procesu mirenja morat ćemo vidjeti na koji način Izraelci se mogu osjećati sigurnije, na koji način se Palestinci mogu osjećati sigurnije. Taj osjećaj nesigurnosti čini obje strane e, takvim da ne žele ići dalje u ovom procesu. A treće, postoje i određene zablude kod Izraelaca i Palestinaca. S jedne strane imate e, Hamas u Palestini, e, s druge strane imamo centar ili e, desnicu i kralju desnicu koja kaže da neće praviti nikakve ustupke. Dakle, moramo zaista se osloboditi svih tih zabuda koje postoje, moramo jasno reći da e, je suživot nužan i da ne može biti samo jedan pobjednik koji će sve dobiti. Sam postupak pomirbe e, znači tri stvari. Najprije aktivnosti među ljudima, suživot. Ljudi moraju imati vremena, surađivati zajedno na određenim projektima. Drugo, vlade danas u Izraelu i Palestini mogu također poduzeti neke korake kako bi olakšale ove tenzije, smirile tenzije koje postoje. Tu postoje mnogobrojni primjeri, e, a ne moraju se nužno praviti ustupci koje te vlade nisu spremne napraviti. I treće, moramo vidjeti u kojem političkom okviru trebamo e, raditi za vrijeme ovog postupka pomirbe koji mora trajati barem dvije godine. Zbog toga, po mom sudu, ova inicijativa za mir mora biti jedna okvirna inicijativa, jer bilo koja druga inicijativa u kojoj nemamo potpuno zastupanje arapskih država neće uspjeti. Mnogi od nas još uvijek vjeruju da je kvartet e, nužan dio iznalaženja odgovora. Ja Iskreno mislim da ako želimo pokrenuti ovaj proces, moramo promijeniti način razmišljanja o njemu i moramo e, ojačati snagu ove inicijative za mir i tu francusko-europska inicijativa može igrati veoma bitnu ulogu. Što se tiče ove francuske inicijative, ja mislim da je jako bitna, da ju treba nastaviti i primijeniti. Pitanje koje si postavljamo danas je sljedeće. Kada i koji će biti sadržaj ove inicijative. Sasvim je jasno da moj kolega i prijatelj, gospodin Vilmon, bi htio da se to sve ostvari u naredne dva, tri tjedna. A ja mislim da ako budemo insistirali na tome da se ta konferencija organizira prije Božića, a da i dalje ne znamo koji će biti stajalište SAD-a, to će biti onda kontraproduktivno. Bolje je otvojiti više vremena da se pripremi ta konferencija, jer ja zaista smatram da ova francuska inicijativa uz potporu SAD-a će uspjeti. Mi moramo spriječiti bilo kakav dani neuspjeh, jer jednom kad padnete, odnosno e, ne uspijete, teško je vratiti se ponovno na isti put i ponovno odpočeti nešto u čemu ste već prethodno e, bili neuspješni. Drugo, koji bi trebao biti plan? Plan francuske inicijative se usredotočava na proces. Moramo se zapitati što radimo u naredne dvije godine. A ja mislim da administracija, odnosno vlada eh, Trumpa se neće moći usredotočiti na ovaj sukob u narednom e, vremenu. Predsjednik Trump će imati neke druge prioritete i sve dok ne bude postojala hitna situacija vezana uz palestinsko-izraelski sukob, to pitanje će biti ostavljeno po strani. I tu se stvara prilika za Europsku uniju uz francusku inicijativu da u ovih narednih 18 do 24 mjeseca iskoristi to vrijeme, pripremi teren za ozbiljne pregovore u kojima će sudjelovati obje strane. Zbog toga kažem da je ova francuska inicijativa ključna i da trebate preuzeti odgovornost za pripremu terena za ozbiljne pregovore. Ova, ova francuska inicijativa je jako značajna, ali neki koraci se trebaju poduzeti i samo za pripremu terena. Recimo, trebaju se uložiti napori da se zajamči da izraelska vlada se složi sa e, arapskom inicijativom za e, mir. Netanjahu je već rekao da se slaže s nekim od tih ele elemenata te inicijative. Trebamo i Hamas pozvati da se založi za tu inicijativu. Možemo se tu osloniti na Katar, Tursku i druge koji imaju dobre odnose sa Hamasom kako bi im objasnili zašto je bitno ići u tom smjeru. Jer e, sve ono što oni zamišljaju o budućnosti e, nije ostvarivo. Mi moramo raditi na E, pomirenju i sve dok Hamas, na primjer, bude zvao na e, uništenje Izraela, e, oni, to su argumenti koji idu u prilog krajnjoj desnici u Izrael. I onda niti oni neće htjeti praviti ustupke kada ih palestinci prema riječima Hamasa žele uništiti. Znači, bitna je suradnja među ljudima, bitna je suradnja među vladama i e, sva ta suradnja se mora odvijati u jednom okviru kojeg podržava međunarodna zajednica, naročito afričke zemlje e, i tek tada ćemo biti u stanju započeti jedan proces u kojem obje strane mogu sjesti za pregovarački stol i pregovarati. Mislim da do toga neće doći prije dvije godine ali mogu vam već sad reći da sadašnja vlada Izraela i Palestine nisu u poziciji da rade bilo kakve značajne ustupke kako bi se ovaj proces nastavio. I zbog toga moramo imati taj novi način razmišljanja. Moramo vidjeti na koji način iskoristiti francusku inicijativu kao jedan e, jednu pokretačku snagu za pripremu terena. I ovo je ta zlatna prilika koja je pred nama s obzirom e, na situaciju u SAD, s obzirom na situaciju na Bliskom istoku, e, s obzirom na činjenicu da e, niti jedna strana nije spremna raditi ustupke. Zbog toga kažem da Europska unija i Francuska ovdje mogu odigrati jako značajnu ulogu u ostvarenju napretka u ovom procesu. I kad bude vrijeme za to, dakle za 18 mjeseci ili dvije godine, siguran sam da će i Izraelci i Palestinci e, više biti spremni shvatiti zašto je to rješenje dvije države jedino praktično rješenje koje će e, pružiti Izraelu e, stvarnu sigurnosnu situaciju i udovoljiti željama palestinaca koji će imati slobodnu demokratsku državu koja će živjeti e, pored Izraela. To nije samo san, to se može i ostvariti, ali moramo imati poseban akcijski plan za to kako bi napredovali, a ne samo zamišljati što bi se trebalo desiti, kako ćemo okupiti ljude za pregovaračkim stolom. Pa vidjeli smo što se desilo za vrijeme Obame, dva puta su pregovori e, propali. Zbog čega? Zbog toga što niti jedna strana niti Izrael, niti Palestina, niti SAD nisu razmislili o tome što se nužno mora učiniti kako bi se izmijenila percepcija eh, javnog mnjenja, kako bi se to javno mnjenje pripremilo za ovakve pregovore i kako bi se eh, obje strane eh, smatrale jednakim partnerima koji žele postići mir i zajedno živjeti. A mislim da je to cilj koji je ostvariv ako budemo veoma oprezno radili u ovom okviru koji sam ja sada opisao na e, daljnjim pregovorima. Hvala. Thank you, Kanijete. Hvala najništa gospodine predsjedavajući. Vidim da postoji kontradikcija između e, govora dva govornika ambasadora Gentilinija i e, profesora. Gospodine Gentilini, vi ste naglasili važnost prisutstva eh, SAD-a u eh, ovom procesu ostvarivanja mira. S druge strane, s druge strane, s obzirom na političke promjene u sad američkim državama, profesor smatra da to predstavlja sjajnu priliku za Europsku uniju i da Europska unija može igrati tu odlučujuću ulogu u ovom procesu. Ja osobno, s obzirom na sve što znam o ovoj situaciji, sam dosta skeptična i želim vas zato upitati koja su vaša predviđanja, odnosno što mislite kakva će biti politika Donalda Trumpa na Bliskom istoku i što će se desiti s ovim rješenjem e, sa dvije države? Hvala. Gospodin panja. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući, hvala gospodinu Gentiliniju, Vimontu i Benmeru što su nam održali ova izlaganja na današnjem sastanku. Mislim da je veoma dobro što o tome govorimo sada, nekoliko tjedana prije e, francuske inicijative i nekoliko tjedana nakon e, izbora Donalda Trumpa. E, što je također jako značajno, a to mi je govorio i gospodin Ben Meir. Hvala i gospodinu Broku što je na moj zahtjev e, organizirao i to u vrlo kratkom roku ovu razmjenu mišljenja. Naredna godina će biti e, ključna i prepuna simbola. 2017. godine ćemo proslaviti 100 godina izjave iz Balfura, također 60 godina od E, podjele. Dakle, u 11. mjesecu 2017. godine e, ćemo imati jedan dosta simboličan mjesec e, u kojem ćemo morati govoriti o konkretnim rješenjima kao o onim o kojima ste vi govorili u vašim izlaganjima. S druge strane, također imali smo i izbore u Sjedinim državama Gospodin eh, eh, Alan Van Meer kaže da je to sjajna prilika za Europsku uniju jer SAD eh, neće biti spremna ići dalje u ovom rješavanju sukoba između Izraela i Palestine i stoga je ova francuska inicijativa sada još iznačajnija. Postoje ovdje četiri pitanja koje želim postaviti. Danas e, e, se postavlja problem vodstva, bez obzira na to da li se nalazite na palestinskoj ili izraelskoj strani. Niti Netanjahu, niti Abbas e, imaju, političku snagu za nametanje bilo kakvog rješenja i zbog toga je lako reći da e, trebamo sjesti za pregovarački stol, ali kao što je rekao gospodin Ben e, to e, zaista ne bi nam bilo od neke koristi sada. Kako Francuska, dakle uz ovu francusku inicijativu, nam može pomoći da E, zaobiđemo ovaj problem nedostatka e, vodstva i u Izraelu i u Palestini kako bismo došli do mira koji svi želimo postići. Drugo, rješenje dvije države je veoma ambiciozan politički cilj s obzirom na situaciju na terenu, s obzirom na e, nastavak izgradnje izraelskih naselja i sve je to nešto što sve više ugrožava odnose među Izraelcima i Palestincima. Kako Europska unija može pomoći u tome, naročito e, što se tiče izgradnje daljnjih izraelskih naselja, kako promovirati to rješenje sa dvije države, što je sa označavanjem proizvoda e, iz koloniziranih e, područja, o čemu smo govorili i u 11. mjesecu prošle godine u parlamentu. A treće, što se tiče ove konferencije, koju želite organizirati E, mislim da je e, dnevni red ove konferencije još uvijek u fazi izrade. Ne zna se da li će Izrael doći na tu konferenciju. Netanjahu je pod pritiskom svoje vlade koja traži od njega da ne ide na e, konferenciju. Pa me se pitam da li je, će održavanje konferencije biti uvjetovano njegovim prisustvom. A dalje četvrto pitanje glede inicijative iz 2002. godine E, inicijativa za mir, možda bismo ju trebali e, ažurirati e, jer određene države, arapske države se ne slažu s njom, možda bi zbog toga trebalo malo izmijeniti, iako neke arapske države ne žele krenuti sa tim ažuriranjem ove inicijative, ali mislim da bi to bilo od velike koristi i za arapske zemlje i za Izrael, jer ako u tome uspijemo, onda ćemo imati i arapske zemlje i Izrael koji će se složiti o zajedničkom okviru za pregovore, a e, to je sigurno nešto što će nam pomoći u ušutkivanju e, radikalnih e, frakcija ili u Izraelu ili u Palestini, a o tome je govorio gospodin Ben Meir u izlaganju. Hvala najljepša. Sada predajem riječ gospodinu Jureku. Bardzo dziękuję. Musimy myśleć pokoju, bo... Hvala. Trebamo uvijek misliti na mir. Govornik je stao i ponavlja. Moram uvijek razmišljati o miru. Imajući na umu ovu situaciju stalnog konflikta, moramo znati da to nije dobro ni za koga. To je situacija koja stvarno ne ide u korist e, židovskoj zajednici u Izraelu. I to je negativno također za muslimansku zajednicu, odnosno za arapsku zajednicu. Situacija predstavlja prijetnju čak i za kršćansku manjinu u arapskom svijetu. Rad za mir znači stvoriti uvjete za mir za mir, mi trebamo prvo stvoriti uvjete. Danas mi se ipak čini da smo mi na krivom putu. Odabrali smo teži put. Mi moramo priznati to da mir ćemo postići samo ako Izraelce i Palestince budemo uvjerili u to da su oni partneri u koje se može vjerovati. Ministri daju razne izjave o trenutnoj situaciji, ali mi ne znamo što se događa u Gazi. U Gazi imamo vladu Hamasa. E, čuli smo nedavno u ovoj sali da je u Gazi politički organ i tu su vlasti koje ne poštuju međunarodni poretak, tu je e, despotsko ponašanje i ne poštuju se manjine u vlastitoj zajednici. A mi sada govorimo o tome. Zamislimo da u ovim trenutnim uvjetima se stvori palestinska država. Takva bi država e, bila država koja bi propala u samom startu. Ne želim e, proturiječiti temeljnim postulatima mira. Za mir mi trebamo stvoriti temeljne uvjete. Mi moramo uvjeriti e, Arape i Palestince da postoje neki uvjeti koji su potrebni. Oni trebaju političke predstavnike. E, oni imaju ipak dvije države. To nisu suverene države, ali ipak postoje. Ti predstavnici moraju biti osobe u koje se može vjerovati što se tiče mira. I osim toga moraju biti vjerodostojni u pogledu poštivanja društva e, kojim bi onda oni trebali upravljati. Ponavljam, internacionalizacija ovog pitanja pokazuje nam da imamo posla sa dvama partnerima koji mogu stvoriti trajan mir. To je nešto što moramo pocrtati. Mir u svetoj zemlji možemo postići samo ako dođe do dogovora tamo. Naravno, međunarodna zajednica tu igra važnu ulogu, ali tu se ne radi o međunarodnom pritisku. To ne znači internacionalizirati ovo pitanje. Čini mi se da ako budemo okročili ovim putem, mi ćemo se udaljiti od mira, nećemo mu se približiti. Hvala. Hvala. Sada riječ dajem gospođi Valmans, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Zahvaljujem govornicima koje smo čuli danas tijekom ove rasprave. Ne veseli me mnogo ono što sam čula. Čuli smo da su perspektive za budućnost prilično loše. Pitanje. Prošloga tjedna u Strasburu imali smo raspravu s gospođom Mogherini o tom pitanju. Mi smo joj postavili pitanja i htjela bih ta pitanja ponovno postaviti vama. Kao prvo, nitko nije govorio o načinu upravljanja projektima koje financira Europska unija. Ti su projekti uništeni. Čula sam mnoge zahtjeve o tom pitanju i Dakle, ako se nešto uništi, onda se treba snositi odgovornost za s tim u vezi povezanim troškovima. Ako je nešto uništeno, onda se to treba obnoviti ili se treba platiti šteta. Što mislite o tome? Drugo, razni govornici su danas e, podsjetili na to da postoje razne mirovne inicijative, rasprave su u tijeku i razgovori. Međutim, vidim da se jako malo napredovalo. To je mnogo puta pocrtano. Vidim da postoji jako mala dosljednost e, između tih e, pregovora. Može li možda gospođa Mogherini imati jaču ulogu u svemu tome? Možda bismo mogli ujediniti snage s pravim akcijskim planom i sa konkretnim rokovima. U tom slučaju bismo možda mogli uspjeti u svemu. Ovaj e, konflikt e, se nastavlja već previše godina, sad 2016. i konflikt je još uvijek tu. Hvala, a sada dajem riječ gospodinu Georgiju. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Ja težim tomu povjerovati da ovo što sada čujemo je zapravo samo isprazno. Nitko nema e, pravu snagu da potakne stvari, da se one pokrenu, a čak ni naši panelisti. E, čestitam predstavnicima iz Francuske na njihovom prijedlogu, ali slažem se s profesorom koji je rekao da se možda pripremamo prebrzo za to i da trebamo odložiti to pitanje na neko vrijeme. Je li ovdje netko tko može biti toliko odvažan i reći da Izrael ne želi nikakvo rješenje, posebice sada nakon izbora novog predsjednika SAD-a, oni se osjećaju čak slobodnijima da nastave u istom smjeru, da uništavaju kuće i da iz vlastitih domova istjeraju tisuće palestinaca. Nedavno više od 1500 ljudi je protjerano. I tu su se uspostavila nova naselja, utemeljila su se ta naselja u područjima gdje su palestinci živjeli pa čak su i izgrađene zgrade pomoću europskog novca i te su zgrade uništene i zamijenile su ih e, naselja za Izraelce. Dakle, moje je pitanje sljedeće. Zar e, ne postoji nikakva moć na ovoj planeti koja može reći da postoje snage koje daju podršku Izraelu kako bi on nastavio na istom putu kao u prošlosti. I time ću sada zaključiti. Profesor je rekao da možda Turska ima određenu, eh, određen utjecaj na Hamas i kaže mu kako da se ponaša po tom pitanju. Zar ne vidite da čak i Turska će biti Hamasova država? Kako možemo očekivati od njih da pametno savjetuju Hamas. Vi ste također rekli da budući da se Hamas bavi e, uništenjem Izraela, neće doći do nikakvog rješenja. Ali molim vas, čujte to, slažem se s vama, Hamas tako kaže. Ali Izraelci to čine, djeluju protiv palestinaca oni se upravo tako ponašaju. I želim još nešto reći. Neće nikad doći do rješenja, ali morate zapamtiti da tijekom napada Izraelaca protiv Gaze prije dvije godine, koliko se sjećam, ubijeno je više od 3000 ljudi u dva mjeseca sjetite se toga u istom razdoblju palestinske su žene rodile isto toliko djece. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Durano. Merci, euh, madame la présidente. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, hvala naravno na svim ovim pojašnjenjima koja su zaista s jedne strane zanimljiva, a s druge strane razočaravajuća, naročito što se tiče djelovanja Europske unije. Naravno, tu postoje i geopolitičke analize, postoje različiti razlozi koje ste i vi sjajno objasnili, e, situacija na terenu. Ali ja se želim vratiti na sposobnost Europske unije, jer se nalazimo sada u Europskom parlamentu, dakle želim se vratiti na tu sposobnost Europske unije e, da djeluje e, u određenim područjima, naročito u dva područja. Čuo sam dosta tih objašnjenja prema kojima trebamo poboljšati proces za mir ali imam dojam, možda grešim, u tom slučaju e, se nadam da ćete me ispraviti, imam dojam da jedan od partnera e, Europske unije, a to je vlada Izrael, e, tek izdaleka gleda i promatra E, komentare ili pozive Europske unije da djeluje na nekim pitanjima, naročito što se tiče pitanja izraelskih naselja ili proizvoda e, koji se e, proizvode u palestinskim područjima na primjer 2012. a nedavno čak i 2015. godine je rečeno da e, proizvodi koji se e, nalaze u koji su proizvedeni u palestinskim e, područjima ne smiju doći do europskog tržišta bez da se to jasno naznači. Europska unija je rekla da proizvodi koji dolaze iz tih područja se ne smatraju s obzirom na međunarodno pravo da se ne smatraju proizvodima koji proizlaze odnosno koji su podležni trgovinskom sporazumu između Izraela i Palestine. Stoga želim postaviti sljedeće pitanje, gospodine Gentilini. Europska komisija je e, čuvar e, ugovora i mislim da se slažemo oko toga. Ja ne govorim sada e, o vašem radu i svim uloženim naporima o na području pregovora, u to ne ulazim, već konkretno govorim o ovom pitanju. Da li Evropska unija, konkretno u ovom slučaju, e, prati primjenu od 2012. godine e, odredbi za obilježavanje označavanje proizvoda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 Pokušat ću ih kratko iznijeti. Prvo pitanje je za gospodina Vimona. Na temelju Palestinskog centra za javno mnjenje samo 33% palestinaca podupiru e, stajalište njihove vlade koje daje potporu franskoj inicijativi. 35% kaže da bi inicijativa išla u prilog palestincima. Imajući na umu ove postotke, vidimo da nedostaje e, potpora na objema stranama. Kako možete nastaviti sa ovakvom inicijativom? Drugo pitanje za gospodina Gentilinija. Predsjednik Bas je više puta odbio ponovno pokrenuti bilateralne mirovne pregovore unatoč tomu što je e, premijer Izraela ga pozvao na to da se počnu pregovori bez preduvjeta. Gospodin Netanjahu je također izrazio volju da dođe u Ramalah i da tamo govori pred palestinskim parlamentom i da e, također e, bi e, podržao i da Abbas se obrati palestinskom parlamentu. Dakle, kako mislite da se Europska komisija može ponašati. Je li najveći donor e, dao e, stavio pritisak na nastavak mirovnih pregovora, za nastavak mirovnih pregovora. Hvala. sada dajem riječ gospodinu Freundu. Izvolite. Thank you very much, Madam Chair. Hvala, predsjedavajuća. Jučer navečer smo se večerali sa skupinom e, mladih vođa palestinaca i Izraela. Jasno smo tada osjetili da čak i kad sjede u istoj prostoriji, njih e, dijeli ogromna udaljenost. E, zato je jako važno da mi uspostavimo povjerenje jer pomirba se može temeljiti samo na tomu kao što je moj prijatelj Meir rekao. Ali htio bih postaviti pitanje koje je vezano uz dva američka predsjednika. E, obojica nisu nisu sad više predsjednici. Jimmy Carter je napisao u New York Timesu i tražio je od trenutne administracije izlazeća administracija Baraka od mame da prizna Palestinu a, kao što su učinile druge države. Pitam se mogu li Alan ili drugi koji su ovdje prisutni, mogu li oni komentirati sljedeće, je li to izvedivo u idući nekoliko tjedana prije nego što e, Donald Trump dođe na vlast. E, mi još ništa ne znamo o Donaldu Trumpu i njegovoj politici za Bliski istok. Evo, točka. Ali, do sada je ono što je rekao to da su Izraelci veliki ljudi, rekao je veliki su ljudi, to je velika zemlja, ali mislim da nije zapravo rekao ništa iz čega se može zaključiti što stvarno misli. Ali New York Timesu je izjavio da Jared Kushner, e, njegov e, Z je odlična osoba ja mislim da bi bilo bolje kad bi on radio na postizanju mira na Bliskom istoku. Pitam se je li to jedna od čudnih ideja s kojima se gospodin Trump pojavio javnosti tu i tamo ili on to stvarno misli? Možete li to komentirati? Hvala. Sada ću zamoliti gospodina Van da uzme riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, mnogi su govornici spomenuli pomanjkanje fokusa SAD-a e, sada kad se mijenja predsjednik. E, ali idimo i drugdje. Francuska se sada bavi predsjedničkim izborima i promjenom vlade tamo. Ne znam kolik će se Francuska fokusirati na ove probleme. Možda ne više, no drugi. Mm, e, e, ne znam da li želimo i dalje raditi beskorisne geste ili želimo nešto stvarno doprinijeti. Mm, ne znam nijednu zemlju koja želi mir više, no Izrael. E, mir, sigurnost i slobodu. Netanjahu je opredjeljen za rješenje sa dvije države. To moramo imati na um. Gaza je sada u rukama terorista, terorističkih organizacija i tamo nema nikakve slobode pod kontrolom Hamasa. Isra, Izrael e, je nacija koja je pod napadima od samog e, osnivanja stalno ju se napada. To je vrlo mala i ranjiva zemlja i to moramo zapamtiti. A sada eh, uloga Evropske unije. E, EU eh, očajnički pokušava da se plasira kao akter na svjetskoj sceni. Umjesto toga bismo možda morali mm, E, misliti na to da koristimo oni, onoliku moć koliko imamo da e, promijenimo mišljenje palastinaca. Mi im dajemo najveću financijsku potporu, a šta dobijamo za uzvrat? E, kakvu politič, kakav politički utjecaj imamo na njih? Nikakav, nemamo napretka. Moramo se za, vratiti za pregovarački stol. E, možda bi se e, Europa morala koncentrirati na manje stvari, mm, poboljšanje prelaza granice, na primjer, na zapadnu obalu i u područje Gaze. Mm, to rade e, palestinske i izraelske vlasti. Evropska pomoć u tome bi bila zaista vrlo korisna. Postoji Postoje mnogi e, manji projekti gdje bi e, Europa mogla sudjelovati i e, tako ne bismo imali lažne nade u nešto više. Znamo da jedino rješenje može proizaći iz bilateralnih pregovora između Palestinaca i Izraelaca. Pri tome moramo pomagati, a ne smijemo to gurati još u daljnju budućnost. A sada gospodin Weigl. Hvala lijepa. Bojim se da panelisti da su shvatili nakon ove rasprave da su vidjeli zašto Evropska unija ne može igrati ulogu u mirovnom procesu na Bliskom istoku naše su stajališta diametralno suprotstavljena i različita. Mi jednostavno govorimo e, dva jezika. Radi se o priznavanju Izraela i e, o e, postojanja Izraela i sigurnosti granica Izraela, kao i osude svih eh, koji eh, žele uništiti tu zemlju. Mm, to je neupitno u Europi. Nitko to ne osporava. Ono o čemu moramo razgovarati jeste što možemo učiniti da bi ovaj proces E, to je proces samo na riječima i to je i mir samo na papiru jer mir ne postoji e, Pokušat ću postaviti nekoliko pitanja. Zanimljivo je da kad govorimo o izraelsko-palestinskim odnosima, e, kad kažemo da je rješenje od dvije države Fata Morgana, to je postala Fata Morgana. Ne govorimo o instrumentima koji su stvarni i dostupni za nas i, i e, u kojima bi Europa mogla igrati ulogu. U prvom redu, kao što je profesor spomenuo malo čas, postoji francuska inicijativa, a arapska mirovna inicijativa – i u prvom redu postoji međunarodno pravo e, i instrumenti koje međunarodno pravo i međunarodno humanitarno pravo može dati. Ako se toga držimo, onda je pospuno jasno da Izrael nije samo demokratska zemlja te regije, to je zemlja gdje se demokratska načela krše i to ozbiljno krše. Od, od osnovnog postupanja s drugima, s palestincima, pa do 800 djece koja se nalaze u zatvoru, do 5000 i više zatvorenika. koji su zatvoreni u nedopustivim uvjetima. Parlamentarci se također nalaze u zatvoru i njih se zatvara. Budimo jasni. Možete biti e, prijatelji Izraela, a ipak e, postaviti ta pitanja. E, u suprotnom slučaju ne možemo ništa postići. Danas e, sam dobio informaciju e, koju ću podijeliti s vama. U jednom pismu gospođi Mogherini e, jedna skupina nevladinih organizacija pokušava privući pažnju na činjenicu da je u svibnju prošle godine projekt E, pod naslovom e, Vlak e, pravde ili prava. On je financiran evropskim novcem. Usklađivanje tehnika istrage kako bi se suočavali sa međunarodnim kriminalitetom. To koordinira sveučilište Bar Ilan E, i uz potporu raznih ministarstava e, Belgije, Portugala, Španjolske. Taj projekt e, govori sam za sebe. Tehnike ispitivanja u Izraelu, znamo kako su, su te tehnike a znaju to i palestinci i to još bolje. Kako možemo surađivati na ovakovim projektima i e, raditi e, i dalje kao i prije. Business as usual. Gospodin Lopez ima riječ. Slažemo se svi da je ovaj sukob da taj sukob traje, da nema jasnog rješenja i da to rješenje mora ostati na međunarodnoj agendi. E, a politički vođe e, nisu spremni snositi troškove e, političkih pregovora u traženju rješenja. Nakon 2006. nije došlo do nikakvih promjena na tom području. Imali smo uh, inicijative eh, ministra Kerija, ali to nije donijelo ploda. Moja pitanja, kako opet sjesti za pregovarački stol kad eh, dvije strane imaju eh, različite preduvjete za to? Jedni žele bilateralne pregovore, drugi nešto neko drugo, palestinci žele u prvom redu razjasniti neke stvari, granice i teritoriji, a e, Izraelci ne prihvaćaju preduvjete. Kako takove dvije strane možemo dovesti do e, pregovaračkog stola ako među njima postoji ovakav zid? Drugo, kakav utjecaj ima Evropska unija, govorili ste mm, o, govorilo se o raznim mišljenjima, o našoj ulozi na tom teritoriju. Što možemo napraviti? Naravno, postoje e, instrumenti kao tržište za Izrael ili potpora za palestinsku autonomnu vladu. Kako možemo potaknuti rješenje sa dvije države? Kako omogućiti to opciju iz praktičkih razloga? sada evo rastu naselja i e, napravljena je tabula raza nakon e, što je e, područje podijeljene. Kako je to praktički moguće sada? I zadnje pitanje za pomirenje i, nacionalnih strana na palestinskoj strani. Pomirenje među palestincima. Hvala lijepa. Kristijan Preda ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Htio sam samo reći da smo već imali raspravu, raspravu prošlog tjedna na plenarki. E, ovo je odjek onoga što smo tamo govorili. Naš klub je rekao da o tome razgovaramo u afetu. Međutim, žalosno mi je gledati s kojim entuzijazmom E, ideja direktnih pregovora je osporavana od strane naših kolega. E, trebalo e, treba gurati ideju pregovora bez preduvjeta. Inače imamo samo litaniju razgovora koji, i govora koji stigmatiziraju jednu ili drugu stranu. Hvala Kristijan. A sada bih e, zamolila e, sva tri panelista da odgovore na komentare. 5 mm, do 7 minuta za svakoga. E, navinut ću štopericu. Počet ću obratnim redom pa ću zamoliti profesora Ben Meira da počne, a zatim gospodin e, Vimo i na kraju gospodin Gentilini. Hvala lijepa. E, možemo li prognozirati što će napraviti predsjednik Trump? Ne možemo davati o, takove prognoze. Što se tiče e, e, izraelsko-palestinskih sukob, možemo reći da će predsjednik Trump nastaviti svoju potporu za e, državu Izrael. On vjeruje u rješenje sa dvije države, ali za sada ne postoje nikakvi akcijski planovi ni strategija od strane ove nove administracije u tom smislu. I stoga bih rekao, e, e, SAD je neizbježni akter u rješavanju sukoba između Izraela i Palestine. Međutim, pitam se e, sa, hoće li se SAD sada aktivno angaži, angažirati. Stoga Evropska unija može pripremiti teren kako bi se za godinu i pol dvije strane e, bile spremnije da sudjeluju u pregovorima i biti spremnije na koncesije. Druga stvar koju moramo razlikovati između Izraela kao zemlje i izraelske vlade – slažem se u potpunosti s gospodinom Bimonu. Sva ispitivanja javnog mišljenja pokazuju da ljudi podupiru rješenje dvije države. Vlada je prepreka. Ne vjerujem da sadašnja izraelska vlada ili sadašnje palestinske vlasti da su E, voljne da dadu pristanu na koncesije. Nisu napravljeni nikakvi e, napori u tom smjeru. Čak i do vlada pokuš. Koalicija e, koja je sada na vlasti bih u tome spriječila. Kad govorimo o Hamasu i pitanju Hamasa, Hamas mora biti dio, integralni dio svakog mirovnog procesa. Iluzija je da možete e, sklopiti mir sa palestinskim vlastima, a ignorirati Hamasa. Hamas e, želi srušiti Izrael, ali isto tak e, Hamas isto tako zna da će ista Izrael opstati i stoga vam kažem danas. Arapski mirovna inicijativa daje Hamasu izlaz. Oni mogu spasiti obraz. E, I e, na tu se podlozi može početi e, rasprava s Hamasom. Oni žele to učiniti, ali moraju to napraviti tako da spase obraz. Može se o tome još mnogo govoriti načelo o kojem govorim je e, važeće. Treba biti u kontaktu sa Hamasom, sa Turskom, sa Katarom. Svi oni govore e, istu stvar da je to moguće. E, možemo nabrajati sve nezgode koje su se događale u pregovorima. E, Izraelci nisu neveni e, cijelo vrijeme, niti su to palestinci. Iste, e, obje su strane počinjale velike greške i dalje ih počinjaju. Možemo kriviti ovog ili onog. Jedna je stvar jasna, okupacija nije održiva, mora se zaustaviti, ona mora prestati a da bi se to dogodilo moramo uzeti u obzir sve relevantne elemente i u tome leži teškoća. Moramo to pažljivo razmotriti. Francuska inicijativa mm, ne vjerujem da nijedna međunarodna konferencija na kojoj ne sudjeluju Izraelci i, Palestinci e, ima neku praktičnu važnost neće biti učinkovita. Trebate prisutnost Izraelaca i Palestinaca uz uvjet, pod uvjet da, da dođu i da znaju što žele. I oni moraju znati da neće biti pod pritiskom. Konferencija će početi novi proces, proces mirenja. E, neće morati dati neke koncesije za vrijeme konferencije, to oni moraju znati moraju shvatiti da trebamo proces e, pomjerenja kako bi se oni zbližili, kako bi se ublažil osjećaj nesigurnosti, e, iluzija i tako dalje. Stoga je njihova prisutnost potrebna. E, bez te prisutnosti konferencija će biti bez učinka. Kad je, kad je Carter zamolio Obamu da prizna prizna Palestinu prije što napusti e, dužnost. Mm, e, to, će, to bi samo pojačalo ruku ekstremista. Neće nema nikakvog mehanizma provedbe. Imate predsjednika e, Trumpa, ni on to ne bi učinio. E, sugerirati da bi on to mogao reći i da bi to imalo trajni učinak, e, mislim da je to iluzija i da je predsjednik Carter e, bio u zabludi kad je to predlagao. Ne mislim da napori Francuza ili Evropske unije da su oni uzalibni. Ne možete ostaviti status quo u Palestini i Izraelu. Moramo započeti aktivnosti koje će e, pokrenuti da se stvari promjene na terenu. Jer inače su izgledi za mir nula. Moramo imati ovaj proces pomirbe kako bismo usporili stvaranje novih tenzija e, koje će opet otežati postizanje bilo kakvog sporazuma, naročito ne e, rješenje sa dvije države. Evo, gotovo. Zaustavit ću se ovdje. Hvala vam lijepa, doktor Benmer. A sada e, molim gospodina Vimona da uzme riječi. E, zadržat ću se unutar vremenskog ograničenja odgovoriti na pitanja koja su mi postavljena. Najprije što se tiče same konferencije i pitanja da li će izraelska vlada sudjelovati ili ne. Za sad ne. Oni su nam rekli da su se na početku slagali s našom inicijativom, ali sada kada govorimo o organiziranju konačne konferencije, kažu nam da ne žele i nemaju namjeru sudjelovati na njoj. Naravno, mi smo to primili k znanju i sada pokušavamo vidjeti na koji način e, organizirati tu konferenciju, a istovremeno izbjeći ovo što je govorio profesor, a to je imati konferenciju na kojoj e, će biti samo jedna strana ili druga ili niti jedna, dakle organizirati konferenciju koja neće biti uravnotežena, pokušavamo vidjeti koji bi bio najbolji način postupanja. Istovremeno bih htio naglasiti, kao što je profesor Benmer e, upravo rekao, ovo nije konferencija koja ima za cilj stvoriti pritisak za jednu ili drugu stranu. E, ne želimo da to bude kontroverzna konferencija. Želimo samo podsjetiti na neke činjenice i načela na kojima je izgrađen mirovni postupak od samog početka. I oni koji ne žele sudjelovati u ovom postupku nam e, kažu da te, ta načela ne trebamo napominjati, a mi vidimo da zapravo cijeli ovaj proces ide u suprotnom smjeru. Mi zaista mislimo da onda to e, nema smisla govoriti nam takve stvari jer smatramo da je podsjećanje na ova načela i vrijednosti nužno kako bismo shvatili da je rješenje dvije države e, jedino održivo. Drugo pitanje koje je postavljeno to je potpora koja se pruža palestinskoj strani. Mislim da sasvim jasno mogu reći da ako postoji jedan partner u međunarodnoj zajednici koja podržava francusku inicijativu od samog početka, to je upravo palestinska strana. Palestinska strana je od samog početka rekla da je ovo jedini način napretka, da nas želi podržati i e, čak iako postoji možda neka pretjerana očekivanja. Dakle, što se tiče ove strane, bez obzira na ono što govore e, neki drugi. Poruka koju šalje palestinska vlada i palestinsko vodstvo je e, sasvim jasna i mislim da je to nešto što trebamo uzeti u obzir. Ovdje želim samo reći nekoliko riječi o onom na što se osvrnuo profesora, to su su vremenski rokovi i činjenica da bi možda bilo dobro odgoditi ovu konferenciju. Ja ne vjerujem da bi to bilo dobro, ne vjerujem da bi to bilo dobro odgoditi i održati konferenciju nakon što predsjednik Trump e, preuzme vlast jer mi moramo odlučiti što želimo učiniti, a francuska vlada se slaže s tim. Mislim da se moramo podsjetiti na ovo, jer ako odgodimo ovu konferenciju i onda će nova američka vlada zatražiti e, malo vremena da razmisli o tome, što znači da ta odgoda neće trajati samo par mjeseci, već mnogo duže. A profesor e, Ben Mayer je rekao da bi u narednih godinu i dvije trebali pripremiti teren za pomirenje. Zato smatram da bi bilo dobro s tim početi što je prije moguće i to ono što želimo učiniti. Treće, priznavanje kada smo započeli ovu inicijativu, mm, Francuska vlada je rekla da ako ova inicijativa propadne, onda ćemo razmišljati o mogućnosti priznavanja. I ostavljajući po strani sve one druge argumente koje možemo koristiti, mislim da ovdje možemo reći da e, iz ove veze proizlazi argument E, prema kojem mnogi naši partneri imaju određene rezerve i boje se da e, bi ovo moglo otvoriti nove mogućnosti za priznavanje i mnogi naši partneri se ne slažu s tim te stoga žele ostati po strani za sad. Ali francuska vlada je rekla da pitanje priznavanja ili nepriznavanja palestinske države pitanje za francusku vladu, to je pitanje suvereniteta i mislimo da treba biti povezano sa inicijativom u okviru koje želimo uključiti što je više moguće partnera međunarodne zajednice. I posljednje što želim reći, a nakon toga ću e, privesti kraju ovaj govor, je da moramo na neki na međunarodnoj razini govoriti o ovim pitanjima i izravnim pregovorima. Mi se zalažemo za ove izravne pregovore, jer to je i svrha inicijative. Mi moramo omogućiti objema stranama da sjednu za sto. Mi želimo stvoriti uvjete da se pregovori ponovno pokrenu. Dakle, ne postoji neusklaženost između ove inicijative i izravnih pregovora. Oni su se nadopunjuju. A još e, jedno pitanje je povezano uz e, internacionalizaciju, a to je povezano sa suživotom o kojem je govorio Ben Meir. E, to je činjenica s kojoj moramo živjeti. Ista je stvar i sa međunarodnom dimenzijom cijelog ovog procesa. Pogledajte tko pomaže palestincima, tko trguje sa Izraelom, e, im pomaže u istraživačkim programima i tako dalje i tako dalje. Pa cijela europska zajednica, Europska unija, Sjedinje američke države, Rusija i tako dalje. Mi dakle u našem je interesu, izravnom interesu postići mir tamo, jer na kraju krajeva tu se radi i o našoj stabilnosti i sigurnosti. Ako gradimo zidove između međunarodne zajednice i situacije u regiji i ako govorimo da se ne bismo trebali baviti ovim pitanjima i ostati po strani e, je suprotno e, stvarima koje se dešavaju na terenu. Hvala gospodine Vilmo. Sada predajem riječ e, gospodinu Gentiliniju. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća i hvala na svim posljednjim pitanjima i datim komentarima. Evo ja ću pokušati odgovoriti na neke od njih. Najprije što se tiče uloge SAD-a, uloge Europske unije u odnosu na SAD, o kontradikcijama o kojima je govorila i predsjedavajuća i tako dalje. Samo da budem sasvim jasan. Ja sam htio reći da je Europska unija mnogo jača ako djeluje zajedno s međunarodnim partnerima. Biće jača i po pitanju e, poluga. A drugo je pitanje koje su te poluge koje bismo mogli koristiti. Mislim da ćemo biti jači ukoliko smo ujedinjeni. to možda je očigledno, ali nije loše to napomenuti i imati na umu. Zato jesmo uložili toliko napora u rad s našim partnerima u kvartetu i to je razlog zbog kojeg još uvijek radimo dosta e, na izradi naših stajališta, zaključaka i tako dalje. A glede nove američke vlade, ja sam također bio u Washingtonu prošlog tjedna, ali mislim da je prerano prognozirati stvari. Jedno je sigurno, Sjedinje američke države e, moraju imati interes u ovom procesu, moraju sudjelovati u njemu jer ćemo zajedno biti jači i zajedno možemo pokrenuti stvari. Oni bio sam već tamo na terenu i znao sam da, znam da obje strane e, mogu sudjelovati u ovom procesu ukoliko mi budemo ujedinjeni. Ako budemo ujedinjeni onda ćemo i postići ono što želimo. Što se tiče drugog niza postavljenih pitanja, e, postoji li želja obje strane da pregovaraju s jedne strane neki žele sudjelovati na sastancima, drugi ne i koja je uloga u Europske unije u tome. Ovdje želim samo pojasniti ono što sam već rekao i naglasiti neke aspekte. Nitko ne može zamijeniti niti jednu od strana u ovom procesu. Nitko ne može zamijeniti ove strane i nitko ne može zamijeniti izravne pregovore među ovim stranama. Mislim da to treba sasvim jasno reći. Ako postoji mehanizam, popratni mehanizam, to je nešto što je bitno. I mm, naš cilj bi bio da uz taj popratni mehanizam uključimo regionalne partnere e, sa Europskom unijom, SAD-om i drugim igračima. Bitno je da ta međunarodna zajednica bude ujedinjena. Ponekad e, imam dojam da se ne radi samo o pitanju onog što želimo, što možemo učiniti, već je pitanje političke želje i volje. Moramo Mislim da ne moramo izmišljati toplu vodu možemo jednostavno ponovno stvoriti uvjete za smislene pregovore kada bude vrijeme za to. Mnogo toga smo već rekli, ali ne smijemo zanemariti male korake, praktične, konkretne korake jer je to nešto što također se može činiti očiglednim, ali u okviru ovakve inicijative sasvim prirodno bi bilo ići e, od lakših ka težim pitanjima. Možemo se svi složiti oko toga, ali ključno pitanje ovdje je postojanje političke volje. Također se slažem sa svim onima koji su govorili o gazi. To je e, temeljno pitanje i e, moramo o tome govoriti. U e, preporukama i izvješću suda postoji dosta još manevarskog prostora o ovom pitanju. Postoji problem izolovanosti, e, potreba za podrškom e, koja se mora pružiti stanovništvu i mislim da je Europska unija dosta aktivna na ovom području i zato to postoji i potreba za pomirenjem među narodima, kao što je to već rečeno. Dakle, ta eh, interna, interno pomirenje prema eh, izjavi suda je također nešto što je, za, što je ključno. Također je postavljeno pitanje uništavanja. O tome se u izvješću suda sasvim jasno kaže, postoji cijelo jedno poglavlje koje je posvećeno e, ovom trendu na zapadnoj obali. Ako smo ujedinjeni, bit ćemo i jači. I mislim da ne smijemo pocijeniti značaj zajedničke procjene trendova i zajedničkog rješenja za Dalje korake. To nije lako svakodnevno, ali trebamo nastaviti raditi na tome. Europska unija, e, to je zaista u interesu Europske unije, naše izaslanstvo u Tel Avivu ima strukturni dijalog sa izraelskim vlastima o ovim pitanjima. To, kao što sam rekao, nije lako, ali je bitno nastaviti s tim. Još jedno pitanje je postavljeno o e, oznaci e, podrijetla. Mislim da je ovdje odgovor sasvim jasan i pokušat ću sada skratiti. Veoma je bitno znati što je u nadležnosti Europske unije, a što je u nadležnosti država članica, naročito što se tiče e, primjene određenih odredbi. Žao mi je što ne mogu govoriti više o ovom projektu e, koji se zove Vlak prava, ali e, moje kolege iz e, Europske službe za vanjsko djelovanje su tu i možete razgovarati sa njima o tome ili sa mnom bilateralno. Hvala. Želim se zahvaliti svim sudionicima ovog panela. Želim se zahvaliti svim zastupnicima koji su postavili pitanja. E, i govorila o ovoj temi. Mislim da sada možemo zaključiti raspravu o ovom pitanju. Hvala. colleagues, um, uh, and Poštovani kolege, sada bismo trebali razgovarati o uh, izvješću za Bosnu i Hercegovinu. Would Mr. Preda begin, uh, Predajem riječ gospodinu Predi koji će govoriti o ovom izvješću. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Evo, danas imamo priliku razgovarati o ovom izvješću o Bosni i Hercegovini. Ovo je izvješće o izvješću Europske komisije koje je objavljeno prije tri tjedna. Za sad e, imamo samo englesku verziju teksta na raspolaganju, ali siguran sam da ćete mi oprostiti zbog toga. E, mi smo htjeli zapravo što je prije moguće objaviti ovo izvješće o izvješću e, prije nego što smo to učinili prošle godine, iako je moguće glasati o njemu u veljači 2017. E, godine. 2017. godina je veoma bitna godina za Bosnu i Hercegovinu jer vlasti iz Sarajeva imaju namjeru dobiti status kandidata prije kraja 2017. godine. Uz to, za razliku od ove godine, 2016. godine i za razliku od 2018. godine, 2017. godina nije izborna godina. Te stoga treba iskoristiti ovu e, priliku, e, jer znate da u Bosni i Hercegovini za vrijeme izbornih godina sve jednostavno stane. Izvješće e, Europske komisije o Bosni i Hercegovini je drugo veoma pozitivno izvješće o ovoj zemlji. Podsjećam vas da je Bosna i Hercegovina podnijela e, zahtjev za članstvo u veljači 2016. godine, 18.7 je objavljen protokol za prilagodbu SSP-a nakon pridruženja e, Hrvatske Europskoj uniji. To je parafirano u Sarajevu i očekuje se službeno potpisivanje sredinom 12. mjeseca u Briselu. Dakle, to je druga dobra vijest. Zatim, sporazum o finaliziranju mehanizma za koordinaciju je e, potpisan 17.8.2016. godine nakon nekoliko godina blokiranja. trećeg 8. je odobren na vijeću ministara i e, također se primjenjuje agenda za reforme što je e, dovelo do toga da je vijeće e, konsenzusom odlučilo razgovarati o pitanju Bosne i Hercegovine u veljači ove godine. Nakon toga je zatraženo mišljenje komisije o ovom e, zahtjevu za članstvo i uskoro će Bosna i Hercegovina dobiti i upitnik od Europske komisije. Ako ne griješim, početkom 11. mjeseca povjerenik Han će otići u posjet u Sarajevu upravo e, e, radi ovog upitnika. Za Bosnu i Hercegovinu ovo predstavlja velik napredak na europskom putu i mislim da trebamo ohrabriti vlasti Bosne i Hercegovine i e, pozvati ih da na koordiniran način surađuju. Jer što se tiče upitnika koji će Bosna i Hercegovina uskoro dobiti, na njega će trebati odgovoriti na jedinstven način e, a znamo da u e, Bosni i Hercegovini može ponekad biti više odgovora na jedno pitanje, a za ovaj upitnik će biti potrebna zato dobra koordinacija kako bismo imali jedan jedinstven odgovor na svako od pitanja. Cijeli ovaj e, postupak će pratiti također emisije na e, terenu. Dakle, svi dionici će imati priliku razgovarati sa predstavnicima Europske komisije, ali moramo imati jedinstven odgovor za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne možemo imati svaki e, posebne odgovore od strane entiteta ili političkih stranaka i tako dalje. Također pozdravljamo e, napredak u reformskoj agendi. Vlade su zaista se opredijelile za veoma složene gospodarske reforme. To je nešto što se treba nastaviti i iskreno se nadamo da ćemo E, da će to polučiti konkretne rezultate za građane Bosne i Hercegovine, jer će inače oni imati dojam da mi stalno tražimo od njih reforme, da vlada e, poduzima reforme, ali da ne postoji nikakav konkretan rezultat tih reformi za građane. Stoga mislim da trebamo naglasiti dvije stvari u ovom kontekstu. S jedne strane, dakle, e, napori reformi trebaju ići e, dalje od e, standardnih e, etničkih podjela koje ponekad prouzrokuju absurdne, blokiranja. Zatim, ovaj europski put Bosne i Hercegovine mora imati za cilj i poboljšanje vladavine prava, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. E, tu je bitna reforma javne uprave i e, pravosuđa. Na tome zaista želim inzistirati jer ponekad zaboravljamo na činjenicu da bez e, učinkovit te vladavine prava, bez učinkovite borbe protiv korupcije u okviru čak i stranaka ne možemo napredovati. Zbog toga je na političkim strankama u Bosni i Hercegovini da učine sve što je u njihovoj moći da se zaista izbore protiv ove korupcije koji dalje postoji u političkoj sferi. Što se tiče mehanizma koordinacije, on je usvojen, ali to nije dovoljno. Sada taj mehanizam treba funkcionirati na svim razinama. E, uloga i e, svojstvo e, direkcije za europske integracije treba biti ojačan. Tamo imamo veoma stručno osoblje i treba im sada omogućiti da dobro i djeluju. Još nešto što stoji u mom izvješću i pored mene je i moj prijatelj gospodin Picula, a to je parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Za sad je to nešto što vrlo teško funkcionira, nažalost, zbog nerealnih političkih očekivanja E, predstavnika Bosne i Hercegovine. I evo, ne znam koliko puta smo mi to do sada rekli, ali još jednom ponavljamo da bi zaista odgovorni ljudi iz Bosne i Hercegovine trebali shvatiti da se radi o instrumentu koji će njima biti od koristi. To nije instrument u okviru kojeg se donose odluke, to je instrument putem kojeg se razmjenjuju mišljenja između zastupnika Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta i to smo činili stalno u okviru drugih e, pregovora jedino sa Bosnom i Hercegovinom. To, nažalost, ne funkcionira i mislim da je to neprihvatljivo. E, nadam se da ću imati priliku to reći i predsjedniku Mladenu ivanuću koji će ovdje biti sutra sa nama jer Srbi su posebno odgovorni u ovom procesu, to moram sasvim iskreno reći. Što se tiče lokalnih izbora koji su organizirani 2. listopada, e, općenito govoreći ti izbori su se dobro odvili, no ipak smo usprkos e, tome imali i dva incidenta koje smo zabilježili u Storcu gdje je napadnut jedan od kandidata, odnosno blokirani su jednostavno izbori u ovoj izbornoj e, jedinici. Nažalost, E, stanovnici e, Stoca jednostavno nisu mogli e, glasati na tom izbornom mjestu. To je neprihvatljivo što se nas tiče i nažalost ponovno građani Mostara također nisu mogli glasati. E, mi smo se susreli sa odgovornim ljudima tamo koji su zaista nam bili obećali da će riješiti to pitanje. E, o tome se već govori godinama. Nažalost, ni ove godine to nije riješeno, a to je grad simbol za Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče korupcije, o tome sam već govorio malo čas, želim samo naglasiti da je Transparency International objavio e, anketu prema kojoj 80% građana smatra da vlasti Bosne i Hercegovine se ne bore dovoljno protiv korupcije. Dakle, mislim da je to poruka koju je stanovništvo jasno poslalo svojim vlastima. Što se tiče e, javne uprave, tu postoji fragmentizacija i e, političko uplitanje u rad e, javne uprave uprave koja zbog toga nije dovoljno učinkovita te ih pozivamo da e, riješe tu fragmentaciju. Što se tiče vladavine prava, žao nam je što određeni broj presuda Ustavnog suda nije pravovremeno primijenjen. Predsjednik suda je rekao da 92 92 presude suda još uvijek nisu e, primjenjene. To je zaista zabrinjavajuće. A ono što je također zabrinjavajuće to je i referendum koji je održan 25.9. koji je organizirao Milorad Dodik u Republici Srpskoj. Na taj način se izravno usprotivio odluci Ustavnog suda. Nažalost, e, uz sve naše napore, uključujući i sve prijatelje Bosne i Hercegovine, nismo uspjeli uvjeriti gospodina Dodika da to nije dobra odluka. On izgleda više sluša ono što mu gospodin Putin kaže, jer je kod Putina bio dva dana prije održavanja referenduma kako bi pokazao čije je njemu mišljenje e, bitno u Republici Srpskoj. Dakle, Republiku Srpsku ne zanima mišljenje Brisela, već mišljenje Moskve. To je, bio sasvim, to je bila sasvim jasna poruka koju je gospodin Dodik poslao e, organiziranjem tog referenduma. Što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala, potrebna je e, koordinacija relevantnih tijela na različitim razinama. Što se tiče ljudskih prava, još uvijek očekujemo koherentnu strategiju i borbu protiv i strategiju za borbu protiv diskriminacije. Dozvolite mi da još dodam da ono što nas još uvijek brine, a to svaki put spominjemo u izvješćima za Bosnu i Hercegovinu, to je da Bosna i Hercegovina i dalje krši konvenciju, eh, Europsku konvenciju ljudskih prava jer nije primijenjala presedu Europskog suda za ljudska prava eh, iz Strasbura u predmetu Sejdić Finci. E, dakle, e, bosanska vlada mora znati da je to nešto što nismo zaboravili. Možda oni jesu zaboravili na to, ali mi na to nismo zaboravili i očekujemo da se ta presuda primjeni. E, situacija medija i novinara je također zabrinjavajuća. Nedavno smo se susreli sa organizacijama i udrugama medija. Tu postoje pritisi koji se vrše na medije i novinare. Ponekad čak nema ni istraga koje se pokrenu na temelju ovih e, e, situacija. A što se tiče gospodarskih pitanja, u stavcima 21 i 22 mog izvješća možete pročitati dosta detalja o ovoj situaciji. Imamo velik problem e, nezaposlenosti, naročito nezaposlenosti mladih. Još uvijek očekujemo da e, vlada djeluje po tom pitanju. Dakle, glavna poruka koju želimo poslati je da treba se nastaviti s reformama, da se treba iskoristiti ova sljedeća godina koja neće biti izborna godina. Hvala vam na pozornosti i siguran sam da ćemo kao i prethodnih godina imati dobru suradnju na području klubova zastupnika što se tiče Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo. Hvala najljepša gospodine Preda. Prije nego što dam riječ, dajem sad riječ predsjedniku izaslanstva za odnose s BiH, gospodinu Piculi, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, nacrt izvještaja kolege Kristjana Preda doista je dobro polazište za rasprave ocjene koje ćemo u idućoj rezoluciji dati o trenutnom stanju u Bosni i Hercegovini. Ne treba posebno napominjati ovaj odbor kao i Europski parlament u cjelini uvijek su nedvojbeno podupirali budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Ali smo i dosljedno upozoravali na zastoje koje prije svega vlasti moraju rješavati. Najnoviji izvještaj komisije evidentira cijeli niz pomaka i poboljšanja osobito u donošenju zakona te u formalno političkim odnosima s Europskom unijom. Međutim, pozitivni procesi su nažalost u suprotnosti i sa mnogim incidentnim situacijama i nedostatkom promjena u velikom broju sektora. Kao i toliko puta do sada razmišljanja o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini kod mnogih njezinih prijatelja izazivaju doista miješane osjećaje. Za potrebe ove rasprave ja bih danas izdvojio samo jedan maloprije spomenuti evidentan primjer zaostajanja i otpora europskom putu u Bosni i Hercegovini kao voditelj izaslanstva europskog parlamenta za odnose s bosnom i hercegovinom podsjećam da je pokušaj usvajanja poslovnika zajedničkog odbora propao još lani u studenom u sarajevu. od tada nažalost izaslanstvo ne funkcionira jer bez poslovnika nema legitimitet za rad. u međuvremenu je bilo više pokušaja s naše strane europskog parlamenta da se problem otkloni no nažalost bez uspjeha. Temeljni problem je protivljenje dijela članova izaslanstva iz Bosne i Hercegovine. Da budem sasvim precizan, radi se o članovima iz Republike Srpske. Da preporuke usvajamo procedurom koja se primjenjuje kao u svim ostalim zajedničkim izaslanstvima Europskog parlamenta sa zemljama u procesu. Nakon konzultacija i pravne ekspertize, stav institucija europske unije je sada jasan i ujedinjen. bosansko hercegovačka strana će morati prihvatiti postojeći prijedlog koji je već jednim dijelom prilagođen njihovim zahtjevima ili izaslanstvo neće funkcionirati do daljnjeg. tvrdim sasvim odgovorno da u ovom slučaju govorimo o jasnom pokušaju blokade procesa koji su se posebno intenzivirali u godini predaje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine i Europske unije. Doista nećemo prestati se truditi da ovaj, ovu blokadu otklonimo, ali mislim da Europski parlament i Odbor za vanjske poslove već u ranoj fazi rada i rasprave o idućoj rezoluciji moraju biti potpuno svjesni da je riječ o problemu kojeg doista treba otkloniti prije svega radi europske perspektive i dobrobiti građana Bosne i Hercegovine. Hvala. Grazie, Tonino. Cominciamo con Hvala Tonino, a sada gospodin Papadakis ima riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Ovo Ovaj nacrt izvjestitelja je prilično dobro uravnotežen. Govori o raznim temama koje trebamo proanalizirati. Ovdje su odnos između Europske unije i Bosne i Hercegovine. A neke formulacije su malo nedorečene. Evo nekoliko amandmana koje mi imamo kako bismo malo to dotjerali. Europska perspektiva te države se ovdje spominje. Ovdje smo primijetili pozitivne efekte što se tiče situacije na terenu. Ona će se možda promijeniti i promijenit će način na koji političke snage djeluju međusobno na terenu. Bez obzira na to dakle dolaze i koja je njihova vjeroispovijest tu imamo različite sustavne probleme u Bosni u pogledu procesa donošenja odluka. Postalo je potrebno učiniti neke korekcije u pogledu sporazuma o pridruživanju i koordinacijskog mehanizma. I što se tiče također e, dogovora 2013. Trebamo također paragraf u kojem će se spomenuti potpisivanje mm, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i e, trebamo da se ovdje uputi na ratifikaciju, da se uputi na usvajanje strateškog plana za progresivno usklađivanje zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom u skladu sa postupkom koji treba obuhvaćati koordinaciju između različitih ministarstava i vlade. To će biti dio tog procesa. Kad se radi o civilnom društvu, civilno društvo se treba uključiti u čitavu pripremnu fazu pristupanja. U pogledu ekonomskih i socijalnih reforma one trebaju ostati e, u središtu europskog pristupa i mora se dati veća pažnja socijalnoj dimenziji. U pogledu e, konstitutivnih naroda ovdje je poseban stavak u pogledu referenduma u Republici Srpskoj. ako se time želi e, mijenjati situacija, onda to također treba ovdje spomenuti. Republika Srpska postoji, a i mi želimo da oni budu uključeni u ovaj proces europske integracije. Različite snage se trebaju odmaknuti od nacionalizma i trebaju odustati od ovakvih tendencija i otvoriti put prema napretku. E, poteškoće i dalje postoje i zato ćemo trebati sustavnu provedbu sporazuma. Imajući sve to na umu, zahvaljujem izvjestitelju na dobroj suradnju koju smo do sada imali. Zahvaljujem. Gospodin Đambacki, izvolite. Благодаря ви, господин председателство. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика Кристиан Дам преди на Dragi kolege, želim se zahvaliti izvjestitelju gospodinu Fredu na ovom eh, izvješću o izvješću o Bosni i Hercegovini. Mi želimo čestitati Bosni i Hercegovini na svim postignutim naprecima prethodne godine, no još dosta toga stoji pred njima. Situacija u toj zemlji je dosta delikatna i složena i mislimo da napredak koji je postignut još uvijek nije dovoljan. Mislimo da treba postići daljni napredak e, u području pravosuđa, borbe protiv kriminala i organiziranog kriminala, borbe protiv protiv korupcije, istovremeno e, poboljšati koordinaciju između svih e, agencija kao i između entiteta. Također je potrebno poboljšati suradnju među zajednicama koje žive u Europskoj uniji, jedino na taj način europske Bosna i Hercegovina će moći ići dalje na putu ka Europskoj uniji. Mi također smatramo da mora postojati i zajednički školski program za sve E, narode Bosne i Hercegovine kako manjine ne bi bile diskriminirane. Smatramo da ako situacija ostane kakva je, može doći do e, sukoba i isto tako smatramo da bi manjine trebale imati pravo na svoj jezik. Situacija u Bosni i Hercegovini je i dalje dosta složena i mislim da to trebamo odraziti i u našim rezolucijama. Hvala. Sada riječ ima gospodin Weigl koji govori u ime gospodina Radoša. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Dobar dan. Kao prvo želim se ispričati u ime izvjestitelja u Sijeni Aldeja gospodina Radoša koji nije mogu biti prisutan danas i zahvaljujem u njegovo ime izvjestitelju gospodinu Predi na ovom nacrtu izvješća o kojem smo upravo sada čuli. Kao i prošle godine, htjeli bismo i ove godine iskoristiti priliku kako bismo rekli da se ALDE zalaže za jaku budućnost BiH kao buduće članice Europske unije i da se zalaže općenito za proširenje Europske unije. Bosna i Hercegovina je učinila mnoge napretke, ali još uvijek je okarakterizirana ekonomskom nestabilnošću. Postizanje dogovora o mehanizmima koordinacije bilo bi jako važno za provedbu E, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Budući da je ova država ima visoku razinu disfunkcionalnosti, visoku razinu siromaštva i vrlo kompliciranu strukturu. Nažalost, zbog unutarnjih konflikata situacija je uvijek teška i ovo su glavni izazovi u ovom procesu pregovora sa Europskom unijom. Proces pridruživanja bit će, kao i kod drugih država, pokazuje iskustvo, e, vrlo važno i treba riješiti ovo problema. Najvažniji problem svega je rješavanje problema kroz konstruktivnu suradnju i dijalog imajući na umu budućnost, a ne prošlost. Kako bismo pokazali da sve uključene strane se zalažu za reforme, mi ih potičemo na to da e, donesu pravilnik e, e, odbora za sporazum o stabilizaciji pridruživanja. Međunarodno, na međunarodnom planu važno je rješavanje problema osoba koje su nestale i osoba koje su raseljene. Zato treba inzistirati na intenziviranju suradnje između dva entiteta i kako bi se ojačala njihova suradnja. Još želim nešto dodati. Bilo bi jako korisno kad bi sva izvješća o napretku zemalja Balkana imala E, vrlo jasnu indikaciju o tome kako će Europska unija im pomoći da riješe potencijalnu migracijsku krizu zato što ne moramo biti e, e, vidjelice da bismo shvatili da će se taj problem ubrzo stvoriti idućih mjeseci i godina. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima sljedeći govornik, gospodin Šoltes. Hvala, predsjedavajući. Kao prvo, dozvolite mi da se zahvalim izvjestitelju gospodinu Predi koji je pripremio ovaj nacrt izvješća. On je vrlo jasan i vrlo dobro formuliran. Tu je postignuta dobra ravnoteža. Osim toga, ovdje se citiraju najvažniji aspekti napretka Bosne i Hercegovine u ovom nacrtu izvješća. Formulacije su vrlo jasne, a to stvarno cijenim. Dakle, tu se ne potpiruje vatra e, u pogledu onih problema koje ta država još uvijek ima. E, tu postoje mnoge e, poteškoće i ovakvim u ovakvim izvješćima moramo paziti koji pristup biramo. Ja mislim da je e, izabrani pristup u ovom slučaju bio pozitivan i da je izvjestitelj dobro djelovao. Zato ga podupiremo. Mislim da trebamo poduprijeti načelo napretka prema Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu. Istina je što se tiče napretka, kao što su kolege već rekli, da je došlo do napretka na primjer u pravosuđu, zapošljavanju, u javnoj upravi, u sektoru medija i tako dalje. Međutim, došlo je i do samo parcijalnog napretka. Postoji još uvijek prostor za poboljšanje. Upravo fragmentacija države je glavni razlog zašto se reforme u nekim sektorima ne, može, ne mogu provesti. E, nisu efikasne, stvari ne funkcioniraju dobro, blokiraju se i sve ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Tu sam htio naglasiti posebice problem zbog kojeg je država blokirana. To je kriminalitet, organizirani kriminal i korupcija to je također odbor spomenuo u svom izvješću. To su dva sektora koja su velika prepreka transparentnosti u javnim financijama i gospodarstvu. Korupcija dolazi od zloborabe položaja ili e, od pokušaja izbjegavanja plaćanja poreza ili porezne utaje. Zato trebamo koordinirani postupak e, i reformu pravosuđa u toj državi. Imajući na umu probleme koji su nastali zbog imenovanja e, državnih odvjetnika ovih godina. Imali smo neke problematične slučajeve i u, na sudu. Pa je reforma pravosuđa neizostavna za borbu protiv korupcije. Bez toga neće se uspjeti. Mnogi mladi ljudi zbog situacije u državi napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je stvarno suočena sa odljevom mozgova. Ovdje Europska komisija ima važnu ulogu zato što upravo e, mladi su oni koji će dati novo lice zemlji, a daće i novu strukturu u bosanskoj politici. Oni su osobe koji će najbolje postići napredak. Što se tiče zapošljavanja i stope nezaposlenosti, koja je vrlo visoka, htio sam e, spomenuti problem zaštite okoliša. E, u vezi s time uložit ću amandmane, posebice što se tiče e, hidroelektrana i njihove izgradnje. Hvala. A sada idemo na popis govornika koji su tražili riječ. Gospodin Kukan, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Ja sam se također htio zahvaliti izvjestitelju na ovom prvom nacrtu izvješća koji je vrlo dobar. Mislim da se dotaknuo svih važnih pitanja i e, ovo izvješće je stvarno dobro napisano. Na početku ove godine Bosna i Hercegovina je dala zahtjev za članstvo Europske unije, a vijeće je u rujnu prihvatilo e, kandidaturu i sporazum o stabilizaciju i pridruživanju je uslijedio. Nakon toga se uskoradio e, program e, MMF-a i to su ključni koraci u kontekstu e, integracijskog procesa ove države u budućnosti. 2016. godina je dobra godina za BiH a istina je da je došlo do nekih poteškoća u rujnu, kao što je bio na primjer referendum u Republici Srpskoj. I u ovom domu mi se zalažemo za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Sada je to iza nas i trebamo raditi na rješavanju otvornih pitanja. Od velike je važnosti to da svi politički vođe na svim razinama ujedine svoje snage e, u provođenju reformne agende 2015. E, i 2018. BiH se treba uskladiti s vanjskom politikom Europske unije i Bosna bi trebala odigrati pozitivnu ulogu u regionalnom kontekstu. Slažem se s onime što je rekao kolega Picola u vezi sa poslovnikom SSP-a. Bez toga usvajanja eh, imam neke dvojbe hoće li doći do napretka zato što će doći do gubitka političke važnosti ja ću uložiti nekoliko amandmana, a to nije prijetnja, nego je stvarno ohrabrenje za izvjestitelja. Hvala, gospođa Fajon, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Ja bih htjela također zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Predi i svim kolegama koji su sudjelovali u pisanju ovog izvješća. Drago mi je što Bosna i Hercegovina danas može biti gledana sa više optimizma i taj elan moramo zadržati i u godini kad neće biti izbora, kao što je rekao izvjestitelj. Bosna i Hercegovina više zaslužuje, a tako i njezini građani i mi želimo nešto više učiniti za njih. Htjela bih pozvati vlasti u onoj državi da rade u korist svih građana i da se pripreme na put reformi gospodarstva i na socijalne reforme. Trebaju se boriti protiv korupcije koja je prilično ukorijenjena u toj državi. Moraju se boriti protiv organizirani kriminal za slobodu medija koja se spominje i kritizira s naše strane u svim izvješćima. Ta sloboda još uvijek nije zadovoljavajuća. U ovom kontekstu želim se pridružiti pozivu kolega koji su e, potaknuli na stvaranje mješovitog parlamentarnog odbora e, za stabilizaciju pridruživanje tako e, da se bolje usmjeri e, Bosna i Hercegovina prema reformama. Nadam se da će doći do dogovora u vezi s pravilnikom u ovom odboru. Imamo i nacionalističke snage koje djeluju u toj državi. Sve prisutniji je i jači je nacionalizam koji je prijetnja za pomirenje. Mladi odlaze iz države, a ako mladi ne budu imali perspektive za budućnost u državi, onda će i sama država zbog toga e, propatiti. I još posljednje, nevladine organizacije mm, su jako važne zato što su instrument nadzora nad djelovanjem vlade. Civilno društvo je sredstvo kontrole i zato se nadim da će doći do bolje suradnje sa javnim vlastima. Nadam se da će se više poštivati rad nevladinih organizacija na putu prema naprijed. Jer čini mi se da je ova šansa jedinstvena za BiH. Sada stvarno e, može dati kvalitetne odgovore i učiniti više koraka naprijed. Zahvaljujem. Gospođa Zovko. Zahvaljujem se kolegi Predi na trudu uloženom u ovu rezoluciju ističući svoju nedvojbenu podršku euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine i nužnim promjenama koje će dati zamah budućem razvoju moramo očiti neke manjkavosti ove rezolucije. Za razliku od rezolucije o izvješću o napretku Bosne i Hercegovine u 2015. i 2014. godini ova rezolucija ne adresira ustavnu arhitekturu kao izvor brojnih problema. Europski parlament se već složio, a smatram da je to potrebno stalno ponavljati da Bosna i Hercegovina treba pristupiti temeljnim ustavnim promjenama prema europskim načelima federalizacije i supsidijarnosti te se suprostaviti suprotstaviti unitarnim i separatističkim težnjama i politikama koje otežavaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine i odlažu konačno rješenje. Veća pozornost treba se dati i problemu izbornog zakona koji blokira izbore čak i kad govorimo o lokalnoj razini. Primjerice zbog statuta nametnutog 2004. godine Mostar već treći izborni ciklus nema mogućnost provođenja izbora. Nužno je poslati jasnu političku poruku Bosni i Hercegovini da se pravosuđe mora osloboditi politiziranja i početi profesionalno obnašati svoje dužnosti, a ne spektakularnim akcijama uhićenja hrvatskih branitelja u Orašju izazivati podjele u društvu. Ovom rezolucijom trebaju se konačno adresirati svi kočničari europskog procesa u Bosni i Hercegovini te potaknuti iskrena usmjerenost na reforme. Zahvaljujem i naravno da ću uložiti amandmane na ovu rezoluciju. Grazie. Questo Hvala. Ovo je bilo posljednje javljanje u ime zastupnika, a sada dajem riječ gospođi Matuela koja dobiva riječ. Hvala, poštovani zastupnici, zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Predi e, zato što je pripremio vrlo kvalitetan nacrt rezolucije o izvješću za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu. Tekst je u skladu sa porukama izvješća komisije, uključujući što se tiče E, pohvale za napredak te države, ali s druge strane treba i podcrtati sljedeće korake koji očekuju e, Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih godina smo vidjeli novu dinamiku u državi koja je uspjela postići glavne prioritete, na primjer reformni proces e, i agendu Europske unije. Već je spomenuto to. S jedne strane smo imali provedbu reformne agende koja se sada odvija e, dogovorenim tempom, onda koordinacijski mehanizam koji je već spomenut kao ključan za put naprijed i protokol za SSP i mi očekujemo da će brzo doći do potpisivanja idućih dana. Ovaj e, napredak je doveo do toga da je dana preporuka i povjerenik ka, e, Han će dati, ubrzo uručiti upitnik e, Bosni i Hercegovini 9. prosinca. vi koraci naprijed su simbolični, imaju veliku vrijednost, ali pokazuje da se radi na svim područjima kriterija Kopenhagena. Istovremeno treba se i dalje zalagati sa provedbom reformi kako bi se riješili strukturalni problemi zbog kojih je došlo do zastoja u razvoju države, ne samo što se tiče socioekonomskih e, izazova, nego i što se tiče reforme javne uprave. Ključno je poboljšati suradnju između svih razina e, vlasti, to je prioritet, pogotovo zato što država očekuje aktivnu suradnju s komisijom kroz proces pripreme mišljenja. A proces pripreme mišljenja bit će test za vlasti BiH u tom pogledu. Htjela bih zaključiti e, ponovivši da komisija podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema uniji, i također želi pružiti tehničku pomoć i financijsku pomoć. Komisija želi nastaviti plodonosnu suradnju s Europskim parlamentom u tom pogledu. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Preda, izvolite. Hvala lijepo predsjednice. Hvala lijepa svim kolegama koje zanima Bosna i Hercegovina i koji su sada dali vrlo zanimljive komentare. Želio bih reći tri stvari. U prvom redu hvala e, svim kolegama koji su signalizirali one točke koje nisu obrađene u tekstu. To ćemo uraditi sa amandmanima, trebamo izabrati. Mm, mm, e, imamo Imamo jednu veliku dušnost eh, što se tiče broja slova, ali nemamo, ne možemo pokriti sve ono što su kolege spomenuli kao nešto što manjka. Naravno, hvala na svim sugestijama koje smo ovdje dobili. Eh, druga stvar. Kad eh, došla nova inicijativa za Bosnu i Hercegovinu, E, podsjećam vas, e, to se dogodilo prije dvije godine, 2014. Ideja je bila da zatražimo e, nešto manje kako bi, u budućnosti kako bi se u budućnosti napravilo više. Radimo najprije na gospodarskim, društvenim problemima, a odložimo za kasnije ustavne reforme koje su uvijek vrlo složene i vrlo osjedljive i koje imaju mnogo veću težinu mm, ono što je do sada učinjeno je mnogo, ali još smo daleko od stvarnih ekonomskih i socijalnih promjena u Bosni i Hercegovini. Moramo zaista e, poticati Bosnu i Hercegovinu na tom području a, a tek se kasnije nas, nas nadati da e, će se daljnim naporima zemlja dovesti do konsenzusa o reformama, naročito ustavnim reformama. E, e, e, jer najmanje dvije stran, strane koje su uključene u taj proces odbijaju e, takove promjene. E, i, i blokiraju e, reforme. E, užasno se vrijeme trači na rasprave, uzaludne rasprave. I na kraju upitnik koji sam, koji ću, sam poslao, imamo 3000 pitanja. Ja sam si dozvolio da Mm, dadem e, moje skromne savjete da uzmemo model e, Islanda. Ja sam bio izvjestitelj za Island. To je bila zemlja kandidat i koja je odgovorila e, uzorno na sva pitanja. Mm, mm, imamo i hrvatsko, bugarsko, rumunjsko, mađarsko iskustvo ali zašto ne bismo uzeli e, islandski primjer koji su izvanredno odgovorili na upitnik e, e, sa vrlo ograničenim timovima. Evo, podsjećam vas na Island. Mm. Mm, mm, I političari u Sarajevu u, treba, treba ih podsjetiti na to islandsko iskustvo. Ono bi i moglo poslužiti u ovoj koordinaciji i ozbiljnim odgovorima kako ne bi dalje tračili vrijeme na beskorisne sporove u svom malom kutku koji je vrlo opasan za evropsku integraciju trebamo gledati i drugdje ne samo u svoje vlastito dvorište. Moramo imati širi, sveobuhvatni, slobodni, e, oslobođeniji pogled. To je vrlo korisno kao i intelektualno iskustvo u politici. E, I dalje ću ovo što sam rekao preporučivati Bosni i Hercegovini. Hvala, time zatvaramo u raspravu u Bosni i Hercegovini ovim pasioniranim govorom gospodina Prede. E, podsjećam vas da je rok za ulaganje amandmana 10. siječnja u 18 sati i time zaključujemo ovu točku na dnevnom redu. Sljedeća točka je izvješće o izvješću Komisije u Albaniji za 2016. godinu. Izvjestitelj je Knut Fleckenstein. Ovo je prva rasprava u ovom izvješću. Dajem odmah riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala predsjedniče. U prvom bih e, redu e, pozdravio e, skupinu mladih ljudi iz Albanije koji su ovdje s nama. Mladi ljudi iz Albanije koji su ovdje studirali u Europi i vratili se u svoju zemlju i tamo e, pomogli kod restrukturiranja e, svoje zemlje. To je ohrabrujući znak koji možemo političari dati. E, kad se mladi ljudi vraćaju nakon obrazovanja u svoju zemlju kako bi joj pomogli. Drugo, imamo još uvijek dovoljno kriza na Balkanu. Jedna će E, završiti 11. prosinca, nadamo se, u Makedoniji. Albanija e, i e, pokazuje značajne, značajan napredan u ključnim prioritetima. U lipnju 2016. usvojena je pravosudna reforma u albanskom parlamentu. To je usvojeno a jednoglasno e, di e, većina e, zakina, zakona se sada ispituje, preispituje kao i provedba zakoni se provode, oni koji su usvojeni. Neki zastupnici su pozvali Ustavni e, sud da u listopadu preispitate e, neka pitanja i da to uskladi sa zaključcima Venecijanske komisije. Usprkos svim stvarima koje još treba popraviti u Albaniji, mm, o kojima ću kasnije govoriti, trebali bismo uskoro otvoriti pristupne pregovore. Otvori ih, tada kada budu poduzeti prvi korakci za provedbu ustavnih reformi. Mm, mm, želimo početi s pregovorima. To nije, to je tek početak pregovora i stoga po mom mišljenju možemo preporučiti e, vijeću. E, e, komisija će početi s pregovorima, neće čekati do 2018. kada budemo imali sljedeći izvještaj jer i mi moramo ostati vjerodostojni. To je bila teška odluka za parlament, naročito za oporbu. E, rekli smo to je pravi put, e, mi ćemo to prepoznati i nećemo dodati neke e, uvjete. To ne bi bilo fair. Isto je tako jasno da treba provesti dalje reforme E, suzbijati korupciju, organizirani kriminal. E, također i izborni zakoni e, trebaju biti reformirani. Albanija mora imati slobodne i poštene izbore. Radi se o pravima manjina koje također trebaju biti zaštićene. Dva E, pozitivna pomaka. Albanija ima e, stabilnu i stabilizirajuću ulogu zajedno sa Srbijom u, regionalnom pomirenju i suradnji. Ona je tu ulogu dobro odigrala. E, regionalna konferencija mladih ljudi u Tirani je primjer toga i to svi smatramo važnim. Jer ako e, e, mladež ne razmjenjuje e, iskustva, ako živi u predrasudama, to svakako nije dobro za njihovu budućnost. Albanija je pouzdan partner ne samo za Brusel nego i za Washington i to stalno potvrđuje. veselim se dobroj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. E, njima će nedostajati e, mnogo toga u mom izvještaju. On je ograničen u svom opsegu, ali e, nadam se da će kroz amandmane mnogo toga još biti dodano u mom sadašnjem izvještaju. Hvala. Hvala Knut. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni koji su ovdje. Prvi je Kirkjupe. Izvoli. Uh, Hvala predsjedniče. Uh, čestitam kolegi Fleckensteinu na uh, važnom naporu u pripremi ovog izvještaja o Albaniji. Prepoznajemo ulogu Albanije u stabilnosti regije ona pokazuje jasni angažman za europske integracije. U, u unutarnjoj politici Albanija je dobro napredovala i ispunila kriterije za integraciju. Usvajanjem e, pet ključnih e, prioriteta e, u reformi pravosuđa. To da je razloga komisiji da preporuči otvaranje pregovora e, sa Albanijom. Drago mi je da gospodin Fleckenstein dijeli to mišljenje. Moje osobno mišljenje jeste da je ovo pravi trenutak za Albaniju da počne ovaj proces. Naravno, promjene su još uvijek potrebne, u, e, novi parlament koji će biti izabran 2017. će biti pravi test e, za pregovore. E, Albanija mora imati slobodne izbore kako bi učinila dalje korake u pravcu reformi. To treba naglasiti u izvještaju. Trebam naglasiti i činjenicu da konstruktivni dijalog između vlade i oporbe je od vitalne važnosti, mm, e, mm, naročito e, kada je e, oporba najavila da će neće sudjelovati u izazovima, u, u izborima ako se ne ispone uvjeti transparentnih izbora i dekriminalizacija E, Albanci koji e, žive u inozemstvu e, ne mogu glasati. Međutim, to je nužno potrebno. Vlada mora provesti reformu i dati im tu mogućnosti. Samo tada će Albanija imati demokratske izbore. Izvještaj naglašava izazove e, koji postoje u Albaniji i neke od koraga koje je vlada poduzela da ih riješi. E, e, treba spriječiti radikalizaciju islamista, treba provesti antikorupcijsko zakonodavstvo i povećati uključivanje svih manjina u javni život. Zahvaljujem još jednom eh, gospodinu Flekenštaju i svim izvjestiteljima u Sjeni. Zahvaljujem gospodin Hagi Hjurhiju. Hvala predsjedniče. U prvom redu moram mm, zahvaliti gospodinu Fleckensteinu na izvanrednom poslu koje je obavio Međutim, moramo e, postaviti nekoliko pitanja za Albaniju. Albanija mora nastaviti u radu na e, reformama pravosudnog sustava moraju se boriti protiv organiziranog kriminala u zemlji i moraju mnogo toga učiniti na e, slobodi mišljenja i izražavanja. Postoji potreba da se e, poštuju prava manjina. To je e, bitno pitanje za Europsku uniju moraju dati pravičan odgovor na ono e, što se e, dogodilo u razaranju 20 e, kuća grčkih, to jest ciparskih stanovnika Albanije. Mi ćemo dalje inzistirati na tome da se odgovori na to pitanje radit ćemo u, duhu koji će pomoći albanskom narodu da e, ostvari bolju budućnost. Hvala. Sada dajemo riječ e, zastupnicima koji su zatražili riječ. Gospodin Andrulakis. Gospodine predsjedniče, vidimo da je postignut veliki napredak u reformi pravosuđa i suzbijanju korupcije. Ali vidimo ponovno javljanje nacionalizma. Mm, e, uhićenje dvaju dužnosnika na granici jer su optuženi e, da sa sobom nose propagandu za veliku Albaniju E, neke, imali su neke zemljovide koje su željeli e, e, dijeliti u drugim zemljama. Mm. Moramo imati dobro susjedske odnose između Albanije i susjeda. Hvala. Gospodin Džambaski ima riječ. Zahvaljujem e, izvjestitelju i tajništu e, koji su pripremili ovaj izvještaj. E, pozdravljam Albaniju i njezine rezultate u raznim reformama. Želimo izraziti naše suosjećanje sa albanskim narodom Reforme e, pravosuđa e, znače veliki korak napredak. Nadam se da će te e, reforme se nastaviti sljedeće godine kako bi pregovori mogli početi. E, mi ćemo podastriti amandmane. E, željeli bismo da e, Albanija uvede mjere za poboljšanje situacije manjina. Ministarstvo vanjskih poslova mora ustanoviti jednu, jedan odbar, odbor za manjine u Albaniji živi i al, e, bugarska, e, bugarske manjine koje nisu priznate i koje nemaju status manjina. Mislim da e, albanske vlasti moraju poduzeti mjere kako bi se te manjine priznale Eh, jer prava sviju trebaju biti priznata. Hvala. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala i gospodinu Fleckensteinu na poslu koju je obavio. Mislim da postoje područja koja treba poboljšati. Eh, eh, počet ću od početka. Prvo, poštivanje e, svih manjina i dobrosusjedski odnosi sa e, susjedima. E, to je od temeljne važnosti za zahtjeve koje treba ispoštivati za pristupanje Europskoj uniji. Ti kriteriji moraju biti ispunjeni. Albanija mora mm, e, shvatiti e, važnost manjina. U izvještaju nije spomenuta grčka manjina e, i pravni status manjina. Manjine moraju imati pravo na imovinu imamo 19 obitelji grčke manjine. E, e, vlada im je dala pet dana e, da napuste svoje domove. Njihove će kuće biti srušene. To krši prava manjina koje su međunarodno priznati u izvještaju se ne spominje e, dobro susjedstvo i potreba da se ukloni sve što ima negativan utjecaj na te odnose. U posljednjih e, nekoliko mjeseci vidimo revanšističke tendencije e, u Albaniji vizavi Grčke. Te kriterije treba spominjati i ispoštivati. Mm, ne možemo tu igrati e, ovakove nepoštene političke igre. Gospodin Šoltes ima riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja želim izraziti ozbiljnu zabrinutost što se tiče zaštite okoliša. 44 od 71 elektrocentrale u Albaniji su izražene na zaštićenim područjima. Nevladin sektor također je pokušao slati pisma glede zaštićene rijeke koja je jedna od najbitnijih rijeka u Europi i zaista trebamo reći vladi Albanije da prestane graditi toliko elektrocentrala na ovakvim područjima. Isto tako trebamo tražiti od vlade Albanije da poštuje obveze koje je preuzela ne samo što se tiče usklađivanja sa e, Europskom unijom, direktiva dakle o zaštiti prirode i direktive o pticama, već isto tako zbog onog što je obećala o poštivanju naših međunarodnih standarda. Moram se ovdje osvrnuti i na ulogu europskih banaka koje su također sudjelovale u ovim projektima. Lokalno stanovništvo mora moći sudjelovati u postupku donošenja odluka na lokalnoj razini jer inače e, njihovo nesudjelovanje može imati ozbiljne posljedice. Mislim da je ovo zaista pravi trenutak da se govori o ovakvim projektima koji se jednostavno moraju zaustaviti. Hvala. Sljedeći zastupnik, gospodin Epidejos. Hvala. Mislim da trebamo naglasiti da je postignut određeni napredak Albanije na europskom putu, no međutim još dosta toga treba učiniti. Albanija mora zadržati dobre susjedske odnose sa svim svojim susjedima. Ovdje se želimo svrnuti i na planove koji su pronađeni sa e, nacrtanom velikom Albanijom koja sadrži i teritorije e, drugih e, zemalja, dijelove Makedonije, Srbije i tako dalje. Što znači da uz takve planove Albanija ne može biti faktor stabilizacije na Balkanu. Albanski premijer je bez ikakvog dobrog razloga govorio o osvetničkim planovima glede Grčke i u svom govoru je unio mnogo e, pogrešnih povijesnih činjenica. Albanija će morati surađivati sa Grčkom. Također grčka manjina na sjeveru je e, vidjela je, manjina kojoj su uništene stambene jedinice i to je nešto što ne smijemo dozvoliti. Sve ovo su stvari koje moramo uzeti u obzir kako bismo imali jednu cjelokupnu sliku. I ja zaista mislim da Albanija nije spremna za pridruživanje Europskoj uniji zbog svega ovog što sam naveo. Bojim se da će Europska unija napraviti istu grešku sa Albanijom kao i sa Turskom. Postoje uvjeti koji se primjenjuju a koje ne ispune neke druge države, ovdje govorimo o kopenhaškim kriterijima i pitam se kada će Europska unija shvatiti da Europska unija mora e, vršiti pritisak na albansku vladu e, jer je to u njihovom interesu da se učini ono što je nužno. A Europska unija je za sad učinila dosta toga Albanija sada mora pokazati stvarni interes na putu ka europskim integracijama i e, mora to i dokazati. Hvala. Hvala najljepša. Ja se također želim zahvaliti gospodinu Flenkeštajnu na ovom izvješću danas. Također pozdravljam i mlade Albance koji su studirali u inozemstvu i koji danas vemo naporno rade na europskom putu Albanije kako bi Albanija napokon postala punopravni član Europske unije. Što se tiče grčke manjine u Albaniji, mislim da je to pitanje zanemareno. Možemo e, govorimo često o nekim drugim manjinama, a ne o grčkoj manjini. A grčka manjina je izravno ugrožena tamo. Postoji demografski problem zbog raseljenosti e, ljudi i e, osoba sa Kosova koji se nalaze na jugu Albanije, također zbog premještanja ljudi, odnosno izbjeglica e, ka e, sjeveru Tirane. Ne kažem da izbjeglice ne treba štititi, ali ove izbjeglice se šalje na južne dijelove zemlje. A, diskrim... A postoji sasvim jasna diskriminacija grčke manjine vrlo dobro znamo da postoje tamo i veliki e, gospodarski problemi kao što postoji gospodarski problemi u Grčkoj. Europska unija je pružila potporu Grčkoj i mislim da nije pravedno zanemariti e, diskriminaciju prema grčkoj manjini u Albaniji. Na primjer, njima nije dozvoljeno e, postati pripadnikom vojnih snaga Također, e, neki od njih ne mogu postati niti znanstvenici. U Albaniji nema grčkih škola. To je ono o čemu sam ja govorila i prošli put kada sam se javila. Znamo da postoji i u Skoplju e, snage koje žele destabilizirati ovo područje, a Albanija je sudjelovala i u destabiliziranju e, Kosova. E, također, svi ovi elementi nam govore da ako Albanija ne poduzme prave korake o kojima je govorio gospodin Fleckenstein, ako se ne bude borila protiv organiziranog kriminala, ili ako ne bude radila na poboljšanju javne uprave, na poboljšanju zakonodavstva, vladavine prava, ne vjerujem da će ikada naći mjesto u europskoj obitelji. Zaključno želim se osvrnuti na lokalne izbore. Za vrijeme lokalnih izbora veoma često ministri odlaze na područja gdje postoji velika većina manjinskog e, grčkog stanovništva samo kako bi se spriječilo da u tim područjima za gradonačelnika bude izabran predstavnik grčne manjine. Hvala, gospodin Marijas. Do I have the floor? Hvala. Želim najprije čestitati našem kolegi, gospodinu Fleckensteinu, na ovom izvješću. Samo bih htio reći nešto što sam već ponovio u nekoliko navrata, naročito na plenarnom zasjedanju o Albaniji. Dakle, to nije novo. Gospodin Preda je to također govorio. Mislim da ovdje se trebamo osvrnuti o, na ključna pitanja, na primjer zaštita prava grčke manjine na sjeveru. To su prava koja se krše, naročito od 2015. godine uz rušenje e, crkve koja se tamo nalazila također rušenje e, stambene jedinice koja je pripadala jednoj grčkoj obitelji. Te smo postavili pitanje o tome povjereniku Hanu u travnju, a on je rekao da Albanci moraju poštovati prava manjina. No, nedavno smo čuli da se prijeti e, rušenjem još 19 stambenih jedinica u Albaniji koje pripadaju grčkoj manjini. Dakle, ovo je situacija koja zaista nije prihvatljiva i moramo raditi više na zaštiti prava grčke manjine. Nadam se da će to izvjestitelj zaista uzeti u obzir. Mi želimo da se to spomene u izvješću i u tom smislu ćemo vam predložiti i amandmane. Nadam se da ih nećete zanemariti. trebamo se zapitati ima li ova grčka manjina također e, pravo e, na da li mogu slobodno uživati svoje prava? Odgovor je ne. Mnogi albanski stanovnici koji dođu u Grčku imaju pravo tu živjeti, raditi, djeca mogu ići u školu, e, dakle mogu zarađivati novac i nakon toga taj zarađeni novac uložiti u neku nekretninu ali to e, nisu ona prava koja e, grčka manjina u Albaniji uživa i radi dobrosusjedskih odnosa, ovo je pitanje koje se treba riješiti. Ban ki je rekao da je Albanija nezakonito zatvorila granicu i nije dozvolila izbjeglicama da e, prijeđu na njezin teritorij. To je bilo potpuno nezakonito neke izbjeglice, kao što je to rekla gospođa T. Hares, su uspjeli doći ipak do određenih područja. Još nešto što je spomenuto u više navrata, a to je da je gospodin Rama rekao neke stvari koje nisu u skladu e, sa našim e, vrijednostima i koji E, dovodi do histeričnog ponašanja. Ljudi kažu da postoje, postoji zapravo takozvani sami narodi koji su radili sa nacistima za vrijeme drugog svjetskog rata, koji su za koje Grci smatraju da su surađivali sa nacima, a to se kaže i za gospodina Ramu. To je nešto što ovaj odbor treba razmotriti, a i cijeli Europski parlament. Mi ne možemo e, ništa ne govoriti pred ovim prijetnjama gospodina Rame, jer to stvara jednu nesigurnu atmosferu u, u Albaniji koja želi napredovati na europskom putu, a mi moramo sasvim jasno reći koje stvari nisu prihvatljive. Hvala. Na... Hvala sada u ime komisije, gospođo Matula. Thank you, Mr. Chairman, members. Hvala, gospodine predsjedavajući. U ime komisije se želim zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Fleckensteinu, na pripremi ovog izvješća. Mi imamo ovdje jako uravnotežen nacrt revolucije o izvješću za Albaniju za 2016. godinu. U ovoj rezoluciji ste saželi najbitnije poruke za Albaniju koje se čestita na postignutom napretku i e, naglašavaju prioritetna područja za nadolazeći period. Komisija je rekla da se trebamo usredotočiti na provedbu e, reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala, jačanja e, temeljnih prava i e, drugih područja kao na primjer što je izborna reforma i reforma postupka dekriminalizacije. Ovo je postupak e, koji je već počeo 2014. godine. Albanija je zaista postigla dosta toga e, do sad najbitniji napredak je usvajanje ustavnih amandmana koji e, su omogućili daljnju reformu pravosuđa. Iz ovog razloga komisija je dodala dodatnu preporuku za otvoranje pregovora pod uvjetom da se postigne konkretan napredak e, na pravosudnoj reformi i e, postupku e, imenovanja i ocjenjivanja sudaca. Također što se tiče vladavine prava, tu se treba postići dalji napredak i napredak na gospodarskim reformama postoji i konstruktivna uloga Albanije u cijeloj regiji, e, što e, se dokazuje i kroz naše odredbe glede e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije. Ovo danje zalaganje Albanije će biti bitno ne samo za uspjeh reformi, već za cijeli postupak pridruživanja Albanije Europskoj uniji Europski parlament može odigrati veoma bitnu ulogu e, i u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno odbora za stabilizaciju i pridruživanje. E, na taj način možete pružiti političke smjernice e, za ovaj veoma delikatan period koji nas čeka. Nadamo se da ćemo nastaviti dobro surađivati s Europskim parlamentom u narednim mjesecima na ovom pitanju. Hvala vam najljepša na pozornosti. Hvala, Knut. Predsjedniče, ovo je prva rasprava. E, mi ćemo raspravljati i o amandmanima, imat ćemo dubinsku raspravu. E, tri stvari želim spomenuti. Mm kopenhaški kriteriji trebaju biti usponjeni ako ne netko želi e, pristupiti Evropski, Evropskoj uniji, ali ne na početku pregovora. Ne, ne smijemo to miješati što treba ispuniti na početku pregovora a što pri kraju pregovora ili do kraja pregovora. Da, drugo, točno je i to sam spomenuo nakrata, to možemo i intenzivirati u raspravama. Nije sve u redu u Albaniji. Nešto, e, ima mnogo toga što još nije u redu. Zašto se nešto događa? E, kada se ruše ilegalno e, sagrađene kuće, onda ne možemo na to ukazivati prstom. E, bez obzira na to da li je Albanac to sagradio ili grčki Albanac, e, treba slijediti e, određeni zakonski postupak. To je važno. I na kraju želim reći Mm, e, danas su mnogi grčki kolege uzeli riječ. To odoživljamo i kod drugih rasprava. Nijedna druga država članica nije po toliko pritisk tolikim pritiskom od drugih država kao naši grčki kolege. Mm, to se e, tiče i bivše Jugoslavenske republike Makedonije, Albanije, Turske. E, često ne napredujemo jer e, uvijek imamo nerješenih problema sa vašim manjinama e, u balkanskim zemljama. I stoga predlažem, i to nije ironija niti kritika, da se ovdje u predsjedništvu jedanput raspravimo kako kako organizirati sastanak na kojima ćemo specifično obraditi e, vaše probleme u Albaniji. I tamo imamo zadaću da rješavamo bilateralne e, probleme i da zauzmemo jasni stav kako cijeli postupak ne bi e, bio blokiran zbog jednog problema. Ja ne znam kako bismo to morali mogli konkretno napraviti, ali moramo e, imati e, intenzivnije rasprave i, i učinkovitije rasprave nego što je to sada slučaj. O tome ću razgovarati s predsjedništvom. Hvala Knut. Podsjećam vas na samom kraju da je rok 10. siječnja u 12 sati, rok za podnošenje amandmana. Time zatvaramo raspravu o ovoj točki dnevnog reda u vezi sa Albanijom. Posljednja točka je razmjena mišljenja o predsjedničkim izborima u Moldovi. Kao što znate, pobjedio je Igor Dodon sa 52,16% glasova. Dajem odmah riječ za to. gospodinu Šoltesu kako bi nas obavijestio o tome. Nakon toga mogu se javiti oni koji to žele. Imamo još 14 minuta na raspolaganju maksimalno, jer u 18 sati moramo zaključiti sastanak. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Kao prvo, dozvolite mi da vam se zahvalim što ste me pozvali da E, da vam iznesem stajalište izaslanstva Europskog parlamenta koje je promatralo predsjedničke izbore koji su se održali 30. listopada. E, observacijska misija je sastala se sa Igorom Dodonom i Mihajem Gimpu na danu e, izbora. Igor Dodon je rekao da vjeruje da će pobijediti izbore eh, sa 18.000 glasova. mislim da će pobjediti. Vidimo da je razlika bila manja. Eh, on je tijekom izbora se žalio zbog nekih eh, poteškoća za glasovanje studenta. On je također rekao da je došlo do diskriminacije 12 birališta su otvorena u istočnom dijelu zemlje, a manje u Rusiji. Mediji su mm, prekoračili neke granice i dali su jako veliku podršku jednom kandidatu. Unatoč tome, Mihaj Sandu je podcrtao e, svoju kampanju korištenje društvenih medija za mobilizaciju podrške. Ipak ona je rekla da je bilo teško se suprotstaviti bolje financiranjem i manje transparentnim kampanjama e, suprotnih kandidata i e, spomenula je negativan stav crkve prema njoj. Maja Sandu u medijama je spomenula gospođu Merkel i poziv e, da sirski izbjeglice dođu u Moldovu i rekla da je upitno e, zbog toga, rečeno je za nju da je upitno to što je kandidatkinja zato što nema djece i što nije vjenčana. E, Korištenje seksističkog vokabulara primijećeno je kao i davanje homofobnih izjava. Rezultati izbora pokazuju da Igor Dodon, koji je predstavnik socijalističke stranke, dobio 52% glasova, Marija Sandu od stranke Solidarnosti došla je druga, samo 48%, čak 48% glasova. 69.000 tisuća glasova bila je razlika. Došlo je do e, poštivanja slobode izražavanja. Dan izbora bio je miran i izbori su se mirno držali u državi. Što se tiče e, procesa prebrojavanja glasova, on je bio pozitivan i sljeđen je ključni postupak. Unatoč toma došlo je do različitih poteškoća kod glasovanja u inozemstvu e, za građane Moldove i rečeno je da su neki građani trebali putovati jako daleko kako bi došli do najbližeg birališta i neka birališta nisu imala dovoljno glasačkih listića i mediji su rekli da to stvarno nije bilo pravedno. E, što se treba naučiti iz ovoga? E, vlasti trebaju uzeti u obzir sve opcije, uključujući elektroničko glasovanje. E, još da vas obavijestim da tisuću građana je glasovalo u inozemstvu i 26% je otišlo Mariji Sandu. Dijaspora eh, je dvostruko više sudjelovala u drugom krugu glasovanja u odnosu na prvi. Također želim reći da je došlo do nedostatka transparentnosti u financiranju kampanje i moguće je da je došlo do manipulacije medija te su zabrinutosti izražene ne samo u vezi sa aktivnostima u izborima, nego i što se tiče financiranja stranaka općenito. Treba e, se provesti reforma u ovom području i financiranje stranaka i izborna kampanja moraju biti pomno popraćene. U drugom krugu glasovanja e, postalo je jasno da pravni okvir za financiranje kampanje nije specifično eh, usredotočen na drugi krug glasovanja. Na primjer, postoji limit, ograničenje potrošnje koji se ne tiče drugog kruga. Dakle, nadam se da će se dati jasan okvir za financiranje kampanja i to za sve faze eh, izbornog ciklusa. Nadam se da će vlasti u Moldovi riješiti nedostatke koje su uočili međunarodni promatrači. I na samom kraju želim se zahvaliti svim kolegama i kolegicama koji su sudjelovali u ovoj observacijskoj misiji za izbore. Zahvaljujem na njihovoj konstruktivnoj suradnji. To je sve. Hvala. Ono- Hvala. Gospodin Šote, sada riječ ima gospodin Korvin Mike. Izvolite. No, on, Ne, htio sam govoriti e, o Albaniji, ne o Moldovi. U redu, onda ništa, ta je točka već zaključena. Izvolite, e, predsjednik e, izaslanstva, izvolite. pe Zahvaljujem. Ovi zaključci i ove preporuke koje smo čuli od kolega koji su promatrali izbore su stvarno objektivni i uspjeli su e, opisati ono što se dogodilo na izborima. Izaslanstvo Europskog parlamenta zajedno sa gospodinom Šoltisom e, učinilo je odličan posao, osim što imamo prirodnu simpatiju za e, europsku obitelj koja je izražena u toj prigodi, mislim da je jasno i da je važno reći da ovoga puta je podrška došla od premijera Filipsa koji je dao podršku integracije u Europu. Važno je shvatiti to da političari bi trebali pokazati E, svoju odgovornost e, kad se govori o situaciji u Moldovi. To je država e, koja ima tešku povijest iza sebe. To možda nije pravo mjesto za izjave političara, ali mi ćemo i dalje podržavati Moldovu u budućnosti kao i vladu i zajednicu, društvo općenito. Društvo je još uvijek podijeljeno u Moldovi. E, građani osjećaju da stvari ne idu u pravom smjeru i zato pozdravljam e, događaj koji se danas dogodio. Premijer Filip je došao u Brisel. Posjetio je e, NATO i potpisao je dogovor za otvaranje e, ureda za vezu u Kešenaut. Zahvaljujem. Hvala. Gospodin Preda, izvolite. Hvala predsjedniče. E, dvije kratke primjedbe o izborima u Moldovi. E, čestitam gospodinu Šoltešu i drugim članima i izaslanstva. Prva primjedba o predizbornoj kampanji koja je bila jako neuravnotežena što se tiče pokrivenosti u medijima i po e, financiranju. Gospođa Sandu nije imala pristupa medijima bila je sistematično blokirana od, e, od strane e, političkih elita i, i upravnih elita mm, ne samo od strane komunista, već i proevropske koalicije koja e, izbori nisu se odvijali dobro ne možete zamisliti takovu ne, nevravnotežu. Svatko ko je bio u Kišinau je e, vidio da nema nikakvih postara i oglaza za Maju sand. A na dan izbora e, nije više bilo glasačkih listića. E, u inozemstvu. To je, e, organizacija je bila vrlo loša. Ne možemo reći da su se izbori dobro odvijali. Mm. Mm. Mislim da e, tu i o tome treba jasno govoriti. E, predsjednik koji je izabran je netko ko se E, e, angažirao na poništenju ugovora o pridruživanju. Mm, sada on kaže da će razmisliti o tome. E, čak i ako to on ne učini, on će učiniti sve da se taj sporazum ne provede. On jasno kaže, jasno je da je to opresivni sustav za Moldovu. E, kad se govori o dominaciji kapitala, to je e, jezik 50. godina prošlog stoljeća. Ne smijemo se imati iluzije što se tiče ovog e, predsjednika. Mm. Netko ko se prozvao koordinatorom ove vlasti, E, to je gospodin Plahotnik. E, o, on e, je počinio mnogo zla u toj zemlji. Zemlju kontrolira oligarh koji kontrolira sve što se događa u toj zemlji. Stoga moramo imati drugačiju politiku, naročito Govorimo o zemljama koje e, imaju naročiti interes za Moldovu, e, a to je Rumunjska. E, ova organizacija izbora pokazuje da to nisu bili slobodni izbori. imali smo neuravnoteženost što se tiče financija, što se tiče medijske pokrivenosti i, i e, e, imat ćemo velikih e, političkih problema s ovim novim predsjednikom. Pro-evropsku koaliciju sada kontrolira jedan oligarh. Hvala. Kao što smo vidjeli, ovdje su mišljenja različita, to je prirodno, to je tako. Rekao sam da e, postoje različita mišljenja zato što sam čuo šefa izaslanstva e, odnosa sa Moldovom. Nakon toga sam čuo tebe, to je normalno da postoje različita mišljenja. Mislim da ćemo imati dosta materijala za raspravu u pogledu dosija o Moldovi. Evo, želite li nešto dodati ili je to sve? Izvolite. Hvala. Da, ja se slažem sa nekim izjavama gospodina Prede i želim reći, ako smijem, da smo imali dva kandidata na izborima sa potpuno različitom pozadinom i odnos s medijima je bio zabrinjavajuć, ali kao prvo moram reći da će to biti stvarni izazov za unutarnju politiku. Dakle, dati mogućnost razgovaranja sa predsjednikom republike i tako dalje. Dakle, postoje službene vlasti, nismo ih mogli ignorirati, mi smo bili promatrači i mm, ne možemo jednostavno reći čovjeku želimo s tobom razgovarati jer si ti oligarh. Dakle, kroz izjave tih osoba, a govorim ovdje samo o gospodarskim reformama, e, shvatili smo da bi se stvari mogle poboljšati. Hvala. Moramo stvarno vjerovati da će tako biti. Zahvaljujem svima. Čini mi se da smo time priveli kraj ovaj sastanak odbora AFED. Sljedeći sastanak je 5. prosinca popodne. Hvala i ugodan nastavak večeri.